Mes chers collègues, bonjour. Allons-y. Dragi kolege, dobar dan, možemo početi. Dragi kolegi, prije nego započnemo s radom. Avant de commencer nos travaux, je voudrais, mes chers Dragi dakle, prije nego što započnemo s radom, htjela bih zahvaliti gospodinu Kostisu koji se nalazi s moje lijeve strane. Naime, danas je njegov zadnji radni dan i zadnji sastanak na odboru TRAN. A, niste se sinkronizirali, treba svi zajedno to napraviti. Izvolite. Il Napušta naše tajništvo i ide u tajništvo ITREA. Ne znam da li su oni simpatični od nas, ne vjerujem. U svakom slučaju, pravo je pet godina u našem odboru radio na velikim dosjevima, bilo da se radi o paketu željezničkih mjera, o bijeloj knjizi o transportu ili pitanju dekarbonizacije prometa. U svakom slučaju zahvaljujem mu na njegovu radu i trudu i želim vam sve najbolje u budućnosti i nadam se da ćete se jednako dobro snaći u ITREU kao i što je bio slučaj u Tranu. U svakom slučaju naša vrata će vam uvijek biti otvorena. Hvala još jednom. Nous revenons à des choses un peu plus euh, terre à terre. Sada se vraćam malo prizemnim stvarima. Testirat ćemo kartice da, li, da vidimo da li imamo adekvatan broj zastupnika. Le vote est ouvert. Otvaram glasovanje. Vous avez tout Le vote est fermé. Zatvaram glasanje. Dobro Iskreno se ispričavam predsjednice, ali mislim da sam ostavio svoju karticu u uh, uređaju u Strasburu tako da ne mogu baš jako brzo doći do nje. Što možemo poduzeti po ovom pitanju? Ponovno se ispričam. Alors, comment allons-nous Kako ćemo riješiti ovaj problem? Pa to je jednostavno. Vi ćete jasno dignuti glavu, za, <laughs> eh, dignuti, ispričavam se, ruku za protiv ili ako želite biti suzdržani, ja ću to imati na umu kako bih to obračunala. Dobro. Dakle, imamo puno toga o čemu nam valja glasati danas. Gospodine Taylor, dobar dan, izvolite. Vaša glasačka karta ne funkcionira? Nemojte započinjati s Brexitom odmah, gospodine Rike, tek je 9 sati. Proradila je, odlično. allons nous commençons par le... Započnemo s izvješćem gospodina Teličke. Sur la na temu digitalizacije europske industrije. Idemo, kompromis prvi. Ko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 22. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Amandman 22. se odbija. Amandman 27. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Kompromis drugi. Tko je za? Drugi? Protiv? Suzdržani? Kompromis drugi se usvaja. Amandman 36. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Amandman 36. se odbacuje.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 protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 62. za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 7. tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 68. tko je za, protiv, suzdržani, Usvaja se. Kompromis osmi. Tko je za? Protiv? Suzdrani? Usvaja se. Manman deveti. Tko je za? Protiv? Kompromis deveti. Ispričavam se. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 79. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Želite provjeru? Dobro, idemo. Otvaram glasanje. Svi su glasali, zatvaram glasanje. Europska pučka stranka ima dva zastupnika više. Jedan bi mogao proći, ali dva, to je već previše. Alors, le système vous dit, maintenant c'est bon. Maintenant, je ferme. Zatvaram glasanje. Alors, plus 19, moins 24. Za 19, protiv 24, odbija se. Kompromis 10. Ispričam se. Amandman Dakle, provjerili smo 84. Sada glasamo o amandman 84. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Želite provjeru? Može. Otvaram elektroničko glasanje. Zatvaram glasanje. Za 29 protiv 15. Usvaja se tako. Dakle. Idemo dalje. Kompromis deseti. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Kompromis jedanesti. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 88. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Amandman 97. Tko je za? protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 99. Tko je za? Protiv, suzdržani, odbija se. Kompromis 12. Tko je za? Protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 13. Tko je za? Protiv, suzdržani, usvaja se.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 Za je glasalo 43, protiv 1, nema suzdržanih. Čestitam gospodine Telička, vaše izvješće je usvojeno. Možemo mu zapljeskati. Dobro, idemo dalje. I dalje s vama, gospodine tolički Radi se o izvješću o europskim standardima provedbi uredbe. Allons-y. Idemo. Amandman drugi. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Amandman treći, četvrti. Radi se o istovjetnim amandmanima. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvajaju se. Kompromis prvi. Tko je za?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 Vous êtes un peu actif ce matin. Maintenant, c'est bon, allons-y. Sad je dobro, idemo. Zatvaram glasanje. 25 protiv za 18. Dakle, amandman se odbacuje. Kompromis šesti. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Kompromis sedmi. Tko je za? protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis osmi, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis deveti, tko je za, tko je protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis deseti, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 11. Tko je za? Protiv? suzdržani, usvaja se. Nastavljamo sa amandmanom 57. Tko je za? Protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 58. u dva dijela. Prvi dio. Tko je za? Protiv, suzdržani, usvajamo prvi dio. Napravit ćemo elektroničku provjeru, otvaram glasanje. Sada je otvoreno glasanje. Izvolite. Još uvijek imamo jednog pučana viška. Sad je sve u redu. Zatvaram glasanje. Za je glasalo 23, protiv 20. Stoga prvi dio je usvojen, kao što rekoh. Nastavljamo s drugim dijelom. Tko je za? Protiv? suzdržani. Drugi dio nije usvojen. Kompromis 12. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Man, man. Prvi. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Prelazimo na konačno glasanje elektroničkim putem. Otvaram glasanje. Le vote est clos. Zatvaram glasanje. Za 43, protiv 1, nema suzdržanih. Izvješće se usvaja. Ponovno, gospodine Telička, čestitam. Allez, nous continuons. Nous continuons avec le rapport Nastavljamo sa izvješćem o upisu osoba koje putuju putničkim brodovima koji plove prema lukama ili iz luka. To je izvješće gospođe Bilbao. Amandman 41. Pro, za protiv suzdržani odbija se. Amandman 42. Tko je za? Protiv suzdržani odbija se. Amandman deveti. Ispričavam se. O ovom amandmanu se ne glasa. Dakle, prelazimo na amandman 43. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Imamo nekoliko amandmana, identičnih amandmana, 11, 44, 45, 46, 47. Tko je za? Protiv? suzdržani, usvajaju se. Amandman 48. Tko je za? Protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 49. Tko je za? Protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 12. Tko je za? Protiv, suzdržani, Usvaja se. Amandman 50. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Prelazimo na amandman 51. Da, tu se radi o identičnim amandmanima. Dakle, amandmani 13 i 52 su identični. Glasamo tko je za, protiv, suzdržani, usvajaju se. Prelazimo sada na kompromis prvi. Tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. A sada amandman 58. Tko je za? protiv, suzdrani, odbija se. Amandman 59. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 60. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Kompromis drugi. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 65. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Amandman 66. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Amandman 67. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Ako sam dobro vidjela, želite provjeru? Provjerit ćemo. Otvaram elektroničko glasanje. Zatvaram. Zatvaram glasanje. Da, usvaja se 31 za, 13 protiv. Idemo dalje sa amandmanom 68. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. otpada s obzirom da je 68. usvojen, dakle amandman 71. Prelazimo na njega tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. Prelazimo sada na amandman 73. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Amandman 74. Tko je za? Protiv? suzdržani, odbija se. Amandman 19. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 75. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Kompromis treći. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Kompromis treći se usvaja. Amandman 78. Tko za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Amandman 79. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 21. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 22. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Prelazimo na identične amandmane. Tu se radi o 83. i 84. amandmanu. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se ova dva amandmana. Amandmani 85. i 86. Želite provjeru 83. i 4. Dobro. Otvaram elektroničko glasanje. Zatvaram glasanje. Za 20, protiv 25. Nema suzdržanih, dakle ta dva amandmana su odbačena. Nastavljamo. 85. i 86. amandman tko je za? Tko je protiv? suzdržani, odbija se. Odbijeni su. Ne, ne. Odbijeni su. Želite provjeru? U redu. Provjerimo onda dakle, 85. i 86. amandman. Glasanje je otvoreno. Jesu li svi glasali? Glasanje je završeno. Eto, 20 za, 25 protiv. Dakle, isto je i odbijeni su. Nastavljamo. Amandman prvi, tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Amandman broj je usvojen. 23. amandman, tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Odbija se. 24. amandman, tko je za? Tko je protiv? suzdržani, usvaja se. Drugi amandman, tko je za, tko je protiv, suzdržani, usvaja se. Treći i 26. amandman, oni su identični, tko je za, tko je protiv, suzdržani, oba amandmana su usvojena. 25. amandman, tko je za, tko je protiv? Suzdržan? Usvaja se. Kompromis broj četiri Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Četvrti kompromis se usvaja. Nastavljamo sa četvrtim amandmanom i 29. amandmanom. Oni su identični. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Ta dva amandmana su usvojena. Zatim odmah prelazimo na 33. amandman. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržan. 33. amandman se usvaja. 34. amandman. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani. 34. amandman se usvaja. 35. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani. 35. amandman se odbija. Kompromis broj 5. Tko je za? Tko je protiv? suzdržani, peti kompromis se usvaja. 39. amandman za, protiv, suzdržani, odbija se. 40. amandman tko je za, tko je protiv, suzdržani, odbija se. 6. amandman tko je za, tko je protiv, suzdržani, 6. amandman se usvaja. 7. amandman tko je za, tko je protiv? Suzdržani? 7 amandman usvaja. Osmi amandman za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Sad imamo završno glasanje, poimenično glasanje, elektroničko, dakle otvaramo glasanje. Zatvaram glasanje. 64 za, nema suzdržanih i nema nikoga protiv. A ne, jedan protiv. E, ispričavam se, zabrala sam da imate glasku karticu. Bravo, gospođo Bilbao. Et nous allons voter également pour le mandat. Glasat ćemo isto tako i o mandatu. Otvaram glasanje mandat za pregovore. Le vote est clos. Zatvaram glasanje. Plus 43. 43 za, jedan protiv, nema suzdržanih. Gospođo Bilbao, imate mandat za početak pregovora za ovo izvješće. Hvala vam lijepa. Hvala. Allez, nous continuons avec Nastavljamo sa sustavom inspekcijskih pregleda e, radi sigurno obavljanja linijske plovidbe, roro putničkih brodova i brzih putničkih plovila. To je izvješće gospodina Rikea. Možemo krenuti. 19. amandman, koji je za? Tko je protiv? Sudržani usvaja se. 20. amandman, tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Usvaja se. Treći amandman tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Četiri. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Usvaja se. Pet. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Usvaja se. 21. amandman. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? se znači, prvi amandman se usvaja. O tome ne glasamo. Nastavljamo odmah sa 22. amandmanom. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Usvaja se. 23. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Nije usvojen. Gospođo Foster, koncentriramo, nismo ili glasamo. Hvala vam, gospođo Koster. Amandman broj 8, tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Osmi amandman se usvaja. Deveti amandman, tko je za? Tko je protiv? Suzdržan? Deveti amandman se usvaja. 25. amandman tko je za? Tko je protiv? suzdržani, usvaja se. Deset amandman to je za, traži se provjera, provjerit ćemo 25. amandman, otvaram glasanje. Otvaram glasanje. 24 za 21 protiv. Um, amandman 25 je usvojen. Nastavljamo s desetim amandmanom. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani. 10. amandman se usvaja. 11. Tko je za? Tko je protiv? Tko je suzdržan? 11. amandman se usvaja. 26. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržan? 26. amandman se usvaja. 27. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Usvaja se. 12. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani usvaja se. 29. amandman. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani usvaja se. 30. amandman. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani usvaja se. 31. amandman. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani Usvaja se. Prvi amandman tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Usvaja se. 13. amandman. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Usvaja se. 14. amandman. Tko je za? Tko je protiv? Suzržani. Usvaja se. 16. amandman se ne razmatra. 15. amandman ko je za? Tko je za? Tko je protiv? Suzdržan? Usvaja se. 17. amandman tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Usvaja se. 18. amandman tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Usvaja se. Sada ćemo Prijeći na završno glasanje. Otvaram glasanje. Le vote Glasanje je završeno. 45 za, nema suzdržanih, ali jedan glas protiv. Čestitim gospodinu Rikevu Drugi dio moramo glasati o mandatu za pregovore. Otvaram glasanje. Le vote est clos. Zatvaram glasanje. 44 za, jedan glas protiv, nema suzdržanih glasova. Stoga je usvojen mandat za pregovore. Gospodine Rikeu, čestitke. Allez, nous continuons. Bonjour. Avec le rapport. Nastavljamo s izvješćem gospođe Ajuto. Sigurno sa pravila i norme za putničke brodove. Krenemo. 34. amandman. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Odbija se. 39 i 40 amandman, to su identični amandmani. Tko je za? Tko je protiv? zažani Odbija se. Provjera. Glasanje je otvoreno. Le vote est clos. Glasanje je završeno. 25 za, 20 protiv. Usvaja se dakle moje isprike. Dobro da ste tražili provjeru. 41. amandman. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Odbija se. Kompromis broj 2. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Usvaja se. 43. amandman. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Odbija se. Četvrti kompromis. Tražite provjeru? Nema problema. Otvaram glasanje. 43. amandman. Zatvaram glasanje. 13 za, 28 protiv. Amandman se odbija. Izvolite, gospodine Ertuge. E, bili bilo moguće pričekati samo dvije sekunde zato što je, zato što prevođenje malo kasni za vama, to bi onda možda bilo malo glađe. Da, dakle, želite da si uzmemo malo više vremena u redu, uzet ćemo si malo više vremena za ovo. Dakle, 43. amandman se odbija. Četvrti kompromis. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Usvaja se. Kompromis broj 3. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Usvaja se. 49. amandman tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Usvaja se. 11. amandman tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Usvaja se. 12. amandman tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Usvaja se. 13. amandman tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Mislim da se ne usvaja. Molim vas ruke. U redu otvaram glasanje. Radi se o 13. amandmanu. Zatvaram glasanje. Usvaja se s velikom većinom. Ne dižite ne dovoljno ruke. Nastavimo sa 14. amandmanom. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Mislim da se ne usvaja. Ali povjerit ću. Otvaram glasanje. 14. amandman. Zatvaram glasanje. 14. amandman se odbija. 25 protiv, 20 za. 56. amandman tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Odbija se. 57. amandman tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Odbija se. 58. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Odbija se. 15. amandman tko je za? Tko je protiv? Suzdržani. 15. amandman se usvaja. 59. amandman. Tko je za? E, dakle, prvi dio. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani. 59. amandman. Prvi dio se usvaja. 50. Tražite provjeru. Otvaram glasanje. E, o prvom dijelu 59. amandmana. Glasanje je otvoreno. Glasanje je zatvoreno. 25 za, 20 protiv. Usvaja se. Nastavljamo s drugim dijelom. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani. Drugi dio se odbija. 60. amandman. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani. Odbija se. 17. amandman. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani. Usvaja se. Amandman broj 2. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani. Amandman broj 2 se usvaja. Treći amandman. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani. Usvaja se. 18. amandman. Tko je za? Tko je protiv? suzdržani, usvaja se. 26. amandman, tko je za, tko je protiv, suzdržani, 26. amandman, mislim da se odbija, ali provjerit ćemo. 26. amandman, otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. A ne, usvaja se 32 za, 13 protiv. Dakle, 26. amandman se usvaja. Kompromis 1. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Usvaja se. Peti amandman. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Usvaja se. 29. amandman tko je za? Tko je protiv? Suzdržani. 29. amandman se usvaja. 6. amandman tko je za? Tko je protiv? Suzdržani. Usvaja se. 7. amandman tko je za? Tko je protiv? Suzdržani. 7. amandman se usvaja. Odmah pazimo na kompromis broj 5. Tko je za? Tko je protiv? suzdržani, kompromis broj 5 se usvaja. 32. amandman tko je za? Tko je protiv? Suzdržani. 32. amandman se usvaja. I sada otvaram glasanje. Završno glasanje. Zatvaram glasanje. 45 za. 46 za. Nema suzdržanih. I nitko nije protiv. Bravo, gospođo Ajuto. Mislim da je ovo doista premijera u odboru. Vaše izvješće se usvaja. I sada ćemo glasat o mandatu za pregovore. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Dakle, ovdje je situacija slična, dakle 45 za, minus 1, ali u svakom slučaju imate mandat s naše strane za otvaranje pregovora o ovom izvješću. Čestitke gospođo Ajuto. I sada nastavljamo. Europski program za ekonomiju suradnje. To je nacrt mišljenja kojeg upućujemo odboru IMKO i to je dosije gospođe Kilinen. Savjetnici su eh, dosta bučni. Hvala vam. Nastavljamo. Kompromis broj 1. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Kompromis broj 1 se usvaja. Kompromis broj 2. Tko je za? Tko je protiv? suzdržani, usvaja se. 12. amendman, tko je za? Tko je protiv? Suzdržani, usvaja se. 18. amendman, tko je za? Tko je protiv? Suzdržani, usvaja se. 19. amendman, za? Protiv? Suzdržani, usvaja se. 20. amendman, tko je za? Protiv? suzdržani. Radije bih provjerila. Otvaram glasanje. E, dakle, 20. amandman. Zatvaram glasanje. 20 za, 20 protiv, 1 glas suzdržan. Usvaja se. 21. amandman, tko je za? Tko je protiv? Suzdržani. Usvaja se. Kompromis broj 3. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani. Kompromis broj 3 se usvaja. Prelazimo na 24. amandman, prvi dio. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani. 24. amandman, prvi dio se usvaja. 39. amandman, tko je za? Tko je protiv? Suzdržani. 39. amandman se usvaja. 40. amandman tko je za? Tko je protiv? Suzdržan? Usvaja se. 42. Tko je za? Tko je protiv? Tko je suzdržan? 42. amandman se odbija. 43. amandman tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? 43. amandman se odbija. 44. amandman tko je za? Tko je protiv? suzdržan. 44. amandman se usvaja. Kompromis broj 4. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržan. Usvaja se. Kompromis broj 4. 50. amandman. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani. Usvaja se. Želite provjeriti? Provjerit ćemo 50. amandman. Otvaram glasanje. Otvaram glasanje. nam za, 18 protiv, usvaja se. Nastavljamo sa 68. amandmanom. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani 68. amandman se odbija. Amandman 79. Tko je za? 69. Tko je za protiv? suzdržani, mm, odbija se. Amandman 70. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 71. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Amandman 72. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Želite provjeru? Otvaram elektroničko glasanje. Ovdje se radi o 72. Zatvaram glasanje. 37 za, 8 protiv. Usvaja se velikom većinom. Kompromis peti. Tko je za? Protiv suzdržani, usvaja se. Kompromis šestih, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 75. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 89 i 96 identični su. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvajaju se oba. Amandman 21. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Molim provjeru jer mi nije bilo jasno. Dakle, otvaram elektroničko glasanje za amandman 91. Zatvaram glasanje. za 25 protiv 20. 21 u biti protiv. Dakle, ovaj amandman se usvaja. Prelazimo na amandman 93. Tko je za? Protiv? Sudržani? Usvaja se. Amandman 94. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Amandman 95. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 97. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Kompromis 7. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Kompromis 8. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 129. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Kompromis 9. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 137. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 138. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 142. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Kompromis 10. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Kompromis 11. Tko je za? Protiv? suzdržani usvaja se. kompanija 12. Tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 146. Tko je za, protiv, suzdržani. Rekla bih da bi ovo trebalo provjeriti. Otvaram elektroničko glasanje. Mislim da se usvaja. Zatvaram glasanje. Za 24, protiv 22. Usvaja se. Otvaram glasanje, konačno glasanje o ovom izvješću. Jeste svi glasovali? Da. Zatvaram glasanje. za 39 protiv 7, nema suzdrani gospođo Kiljonen, vaše izvješće se usvaja. Najljepša hvala. Nastavljamo. Nastavljamo s prijedlogom o internetskoj povezanosti lokalnom, poticanje internetske povezanosti u lokalnim zajednicama, e, nadležni odbor je ITREA, gospođa Tapardel je izvjestiteljica. Idemo. Dakle, amandman sedmi. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Kompromis prvi. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 53. Tko je za? protiv, suzdržani, usvaja se amandman 54. Tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se amandman 55. Tko je za, protiv, suzdržani, molim provjeru. Otvaram elektroničko glasanje amandman amandman 55. Zatvaram glasanje. Za 22, protiv 23. Dobro, što sam provjerila. Dakle, odbija se. Kompromis drugi. Tko je za? Protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 59. Tko je za? Protiv, suzdržani, Usvaja se. Amandman 60. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Kompromis treći. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Kompromis četvrti. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 65. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Nije jasno. Molim provjeru. Otvaram elektronično glasanje o amandmanu 65. Zatvaram glasanje. Sad je situacija jako jasna, gospodin Van Kamp. Manman se odbija na 66. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 67. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 68. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 69. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Kompromis 5. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 10. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 11. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 6. Tko je za? Ispričavam se. Kompromis 6. Tko je za? Protiv? suzdržani, usvaja se. Kompromis sedmi, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis osmi, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 24. tko je za, protiv, suzdržani, Odbio se. Amandman 25. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 27. Tko je za? Protiv? Situacija nije baš najjasnija. Dakle, idemo s početka. Amandman 27. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 3. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Amandman 28. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Amandman 31. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 32. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Amandman 33. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Kompromis deveti. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 34. amandman. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Kompromis deseti. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Kompromis 11. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 39. Tko je za? Protiv suzdržani. Usvaja se. Amandman 40. Za. Protiv suzdržani. Usvaja se. 41. amandman. Tko je za? Protiv suzdržani. Usvaja se. Amandman 43. Tko je za? Protiv suzdržani. Usvaja se. Amandman 45. Tko je za? Protiv? Suzrani. Usvaja se. Kompromis 12. Tko je za? Protiv? Suzrani. Usvaja se. Želite provjeru? Molim elektroničku provjeru za kompromis 12. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Za 26, protiv 19, kompromis je usvojen. Amandman 49. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Evo ga, prelazimo na konačno glasanje. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Za 44, protiv 2. Nema suzdržanih. Gospođo Tapardeo, vaše izvješće se usvaja. Čestitam. Ale, continuons. Idemo dalje. Prelazimo na izvješće o internetskoj povezivosti za raz, konkurentnost i koheziju. Europsko gigabitno društvo i 5G. Ovdje se radi dakle o nacrtu mišljenja za odbor ITRE, a izvjestitelj za mišljenje je gospodin Slotovski. Nastavljamo dakle. S radom, amandman prvi tko je za, protiv, suzdržani, Usvaja se. Amandman drugi. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Kompromis A. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Prelazimo odmah na amandman 12. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 15. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Amandman 18. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 13. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 14. Tko je za? Tko je za? Protiv? Suzdržani? Amandman 14. se odbija. Konferenc B. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 33. Tko je za? 33. Ste ga našli? Da, tko je za? Protiv, suzdržani, odbija se. Kompromis C. Tko je za? Protiv, suzdržani, usvaja se. Dalje. Sljedeći na redu amandman 39. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Amandman 40. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Amandman 41. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Amandman 43. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 42. Tko je za? protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 44. Tko je za? Protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 45. Tko je za? Protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis D. Tko je za? Protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis E, tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 53. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 55. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Kompromis F. Tko je za? Protiv. Suzdržani. Usvaja se. Amandman 59. Tko je za? Protiv. Suzdržani. Odbija se. Amandman 67. Tko je za? Protiv. Suzdržani. Usvaja se kompromis G. Tko je za? Protiv. Suzdržani. Usvaja se. Amandman 76. Tko je za? Protiv. Suzdržani. Odbija se. Amandman 78. Tko je za? Protiv. Suzdržani. Usvaja se. Glasamo elektroničkim putem. Dakle, imamo sad konačno glasanje. Zatvoram glasanje. Za 40, protiv 2, 3 suzdržana. Gospodine Slotovski, čestitam vam. Izvješće se usvaja uz veliku većinu. Allez, c'est le dernier, on est dans les Dobro je, držimo se vremena, prelazimo na zadnji. Zadnje izvješće, dakle radi se o usklađivanju zakona propisa i administrativnih odredaba država članica u pogledu zahtjeva za pristupačnost proizvoda i usluga. Tu se radi o nacrtu mišljenja e, za nadležni odbor IMCO, a naš izvjestitelj je Keith Taylor. Počinjemo. Dakle, amandman 31. do 236. Dakle, taj skup amandmana. O tome glasamo sada. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se kompromis. Sedmi. Tko je za? protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis osmi, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis deveti, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 129. Želite provjeru kompromisa devetog? Dobro. Otvaram elektroničko glasanje o kompromisu devetom. Zatvaram glasanje. Za 23, protiv 22. Nema suzdržanih, ali se kompromis ipak usvaja. Nastavljamo, idemo na amandman 29. Tko je za? Protiv? suzdržani, usvaja se. Kompromis 10. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman trideseti. Tko je za? A, mm, otpada. Sve ovo je dakle bespredmetno. 132. amandman. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Kompromis 11. Za protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 136. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 137. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Amandman 139. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 140. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Amandman 141. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Amandman 12. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Amandman 143. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 144. Tko je za? protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 13. Tko je za? Protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 145. Tko je za? Protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 146. Želite provjeru? Dobro. Otvaram elektroničko glasanje u 145. amandmanu. Zatvaram glasanje. Za 18 protiv 25. U pravu ste. Ne, usvaja se 145. amandman. Nastavljamo 146. amandman. koji je za? Gospod gospodo Werner i Vandenkamp. Moramo se reorganizirati. Da, da, morate se reorganizirati. Krajnje vrijeme. Počinjemo iz početka, budite pažljivi, nema još puno, ovo zadnje glasanje. Amandman 46. tko je za? Protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 152. Da, ovaj otpada, ispričam se. 147. amandman glasamo. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se amandman 148. za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se amandman 149. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 150. Tko je za? protiv, suzdržani, odbija se. Možemo li provjeriti ovo, molim vas? Želite provjeru? S velikim zadvojstvom. Tako ste bili ljubazni to. Ljubazno to zatražili, nema problema. Dakle, otvaram elektroničko glasanje o amandmanu 150. Svi su glasali. Zatvaram glasanje. protiv 27 za 18 odbija se. S obzirom da je ovo odbačeno, ja bih e, želio pozvati na poštivanje poslovnika i reći odbor je glasao protiv našeg amandmana 150 koji točno definira potrošače e, po definiciji koja se nalazi u knjižnici Europskog parlamenta, no ipak eh, analizirao sam eh, pojam potrošača u Europskoj uniji i rečeno je da većina instrumenta objašnja opisuju da potrošači imaju dvije ključne karakteristike. Pod A, tu se radi o prirodnoj osobi, a pod B, za, zaključujući ugovor, eh, ta osoba djeluje s namjerom koja je izvan komercijalne ili profesionalne aktivnosti, stoga moja definicija je ovdje najadekvatnija. Hvala. Gospodine zastupniče, dragi kolega, ovdje se uopće ne radi o pozivanju na poštovanje poslovnika. Mi smo ovdje za kompromis. U svakom slučaju ne uzimam u obzir vašu želju da birate ili pregovarate ovu ili onu riječ. Mi smo se ovdje našli kako bismo glasali, stoga odbacujem to što ste rekli i mi nastavljamo s glasanjem. Idemo dalje. Dakle, 150. amandman se odbija. 151. amandman, tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Usvaja se. 153. amandman, tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Usvaja se. Dakle, engleska kabina, gdje se ona nalazi? Molim vas, e, uključite mikrofon e, u kabini broj 2. Non, non, ce n'est pas un coup du Brexit, je je ne... Ne, ovo nije sasvim o Brexita, neću dopuštati takve primjedbe u mom odboru. Allez, Quel est votre numéro, madame euh, Merža? Gospođo Merža, koju kabinu vi inače slušate? Koji je broj vaše kabine? 13? 10? Zamolit ćemo tehničare da reaktiviraju kabine. Funkcionira li sada prijevod? Da. 151, no. 151 amandman ne, to smo usvojili. 153 amandman smo također usvojili. Sada smo na 154. amandmanu, gospodine Wim van de Kamp. 154. amandman koji je za, tko je protiv, suzdržani, usvaja se. 12. kompromis, tko je za, tko je protiv, suzdržani, 12. kompromis usvaja. 13. kompromis, tko je za, tko je protiv? Suzdržani? 13. kompromis se usvaja. 164. amandman tko je za? Tko je protiv? Suzdržan? Odbija se. 165. amandman tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? 165. amandman se odbija. 166. amandman. Tražite provjeru 165. amandmana. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. 165. amandman se usvaja. 28 glasa za, naspram 18 glasa protiv. Da, dobro je da smo to provjerili. Dakle, 165. amandman se usvaja. 166. amandman tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Nije jasno, provjerit ćemo. 168. amandman, kaže predsjednica. 166. amandman. šest, le vote. Zatvaram glasanje. 28 za, 18 protiv. Dakle, ovaj amandman se usvaja. 167. amandman tko je za? Tko je protiv? Tko je suzdržan? Usvaja se. Kompromis broj 14. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Kompromis broj 14 se usvaja. 175. amandman tko je za? Tko je protiv? Ah oui. Alors, je, je, je vous dis tout de suite sur ma feuille. A da, moram vam reći da u mojim papirima to nije pocrtano, pa sam to smatrala običnim amandmanom. U redu, dakle 15. kompromis, tko je za, tko je protiv, suzdržani. 15. kompromis Morat ćemo provjeriti, nije jasno. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. 24 za, 21 protiv. Usvaja se kompromis broj 15. Možemo nastaviti. 185. amandman tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Usvaja se. 176. amandman tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Odbija se. 187. amandman tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Odbija se. 188. amandman tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Odbija se. 180 i 182. tko je za? Ko je protiv? Suzdržani? Ti amandmani se usvajaju. 183. amandman. Ko je za? Tko je protiv? Suzdržani? 183. amandman se usvaja. 184. amandman. Ko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Usvaja se. 185. amandman. Ko je za? Tko je protiv? suzdržani, nije jasno. Glasat ćemo elektronički u 185. amandmanu. I onda će rezultat biti jasan. Zatvaram glasanje. 12 za, 33 protiv. Vrlo jasno se odbija. Molim vas, dižite ruke. Nastavljamo. 186. amandman tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Usvaja se. 187. amandman tko je za? Tko je protiv? Dignite ruku. Tko je za? Evo ga. Tko je protiv? Suzdržani? Usvaja se. Otvaram glasanje za provjeru. 187. amandman. Zatvaram glasanje. Može. 23 za, 22 protiv. Usvaja se. Kompromis broj 16. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani. 16. kompromis usvaja držite provjeru? U redu, otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. 31 za, 14 protiv, 16 kompromis se usvaja. 189. amandman. Da, imate pravo, on se ne razmatra. 17. kompromis. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? se kompromis se usvaja. 193. moment koji je za. Tko je protiv? Suzdržan. Odbija se. 197. amandman tko je za? Tko je protiv? Suzdržani. Usvaja se. 198. amandman tko je za? Tko je protiv? Suzdržani. Odbija se. 199. amandman tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Odbija se. 201. amandman, to tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? 201. amandman se odbija. 16. amandman, tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? 16. amandman se usvaja. 18. kompromis, tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? 18. kompromis se usvaja. 207. amandman, tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Odbija se. 209. amandman. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Odbija se. 210. amandman. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Usvaja se. Provjerit ćemo. 210. amandman. Otvaram glasanje. Glasanje je otvoreno. Glasanje je zatvoreno. Dvadeset dva za, dvadeset četiri protiv. Amandman 210 se odbija. Nastavljamo. 211. amandman. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani. Usvaja se. 212. amandman. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Usvaja se. 214. amandman. Tko za? Tko je protiv? Suzdržani? Usvaja se. 215. amandman. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Odbija se. 216. amandman. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Usvaja se. 217. amandman tko je za, tko je protiv, suzdržani, usvaja se. 220. amandman tko je za, tko je protiv, suzdržani, odbija se. Otvaram glasanje za provjeru. Zatvaram glasanje. 26 za, 20 protiv. Usvaja se. E, bili ste u pravu. 222. amandman ko za. Ko je protiv? Suzdržani. Usvaja se. Provjerit ćemo 222. amandman. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Usvaja se. Sada 223. amandman. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? 223. amandman se odbija s velikom većinom. 224. amandman. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 25 amandman tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Odbija se. Kompromis broj 19. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? 19. kompromis usvaja. 20. kompromis tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Usvaja se. Prelazimo na 233. amandman tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Odbija se. Zatim, cijeli aneks broj 1 sa svim ovim amandmanima, dakle 237, 240, 242, 246, 268, i 250. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Ti amandmani se usvajaju. 21. kompromis. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani. 21. kompromis se usvaja. Sada morate okrenuti nekoliko stranica. Dvjesto pedeset amandman tko je za tko je protiv suzdržani usvaja se 260. amandman tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Usvaja se. 269. amandman tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Usvaja se. 280. amandman tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Odbija se. Zatim imamo nekoliko amandmana iz e, aneksa prvog, e, odjeljka osmog. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Usvojeni su. Zatim 333. amandman do 362. amandmana. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Usvaja se. 29. amandman. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Usvaja se. 363. amandman. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Odbija se. 364. amandman. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Odbija se. 30. amandman. Tko je za? Tko je protiv? Još jednom. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Usvaja se. 368. amandman. Sve do 380. amandmana, dakle e, cijeli taj dio, aneks broj 1, e, odjelak broj 10. Ovdje to nije jasno naznačeno u glasačkom popisu. Glasat ćemo pojedinačno o svakom amandmanu, slažem se s vama gospodine Bac. Dakle, 368. amandman. Tko je za? Tko je protiv? Sudržani? Usvaja se. 369. amandman. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Odbija se. Provjerit ćemo. Otvaram glasanje. Elektronička provjera. Zatvaram glasanje. 17 za, 26 protiv. Dakle, taj amandman se odbija. 380. amandman tko je za? Tko je protiv? Sudržani. Usvaja se. Nastavljamo sa 33. amandmanom. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? 33. amandman se usvaja. 34. amandman. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Odbija se. 35. amandman. Tko za? Tko je protiv? Suzdržani? Usvaja se. 36. amandman. Tko za? Tko je protiv? Suzdržani? Odbija se. 37. amandman. Tko za? Tko je protiv? Suzdržani? Usvaja se. 38. amandman. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Odbija se. 39. amandman tko je za? Tko je protiv? Sudržani. Usvaja se. 40. amandman tko je za? Tko je protiv? Sudržani. Odbija se. 41. amandman tko je za? Tko je protiv? Sudržani. Usvaja se. Otvaram glasanje. 41. amandman. Zatvaram glasanje. 21 za, 22 protiv. Stoga se amandman odbija. Hvala vam gospodine Vimane Kampe što ste tražili provjeru. Nastavljamo sa 42. amandmanom. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Usvaja se. Kompromis B1. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani usvaja se. 48. amandman tko za? Tko je protiv? Suzdržani odbija se. 49. amandman tko za? Tko je protiv? Suzdržani odbija se. 50. amandman tko za? Tko je protiv? Suzdržani odbija se. Možemo povijediti Otvaram glasanje. O 50. amandmanu. Zatvaram glasanje. 21 za, 23 protiv. Dosta je bilo, bilo knap, ali ne usvaja se. Drugi amandman. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Odbija se. 51. amandman koji za. Tko je protiv? Suzdržani. Odbija se. 52. amandman koji je za. Tko je protiv? Suzdržani. Usvaja se. 53. amandman koji je za. Tko je protiv? Suzdržani. Usvaja se. 54. amandman koji je za. Tko je protiv? suzdržani, 54. amandman se usvaja, 55. amandman tko je za, tko je protiv, suzdržani, 55. amandman se usvaja, 56. amandman tko je za, tko je protiv, suzdržani, odbija se, 57. amandman tko je za, tko je protiv, suzdržani, usvaja se, 58. amandman tko je za, tko je protiv? Suzdržani? Usvaja se. Šesti amandman. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Usvaja se. 59. amandman. Tko je za? Tko je protiv? Tko je suzdržan? Odbija se. 60. amandman. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Usvaja se. 62. amandman. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Odbija se. Želite provjeriti? Glasat ćemo o tome. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. 25 za, 18 protiv. Imali ste pravo. Taj amandman se usvaja. Kompromis broj 2. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Usvaja se. 65. amandman. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Mislim da je odbijen, ali provjerit ćemo. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. 23 za, ne, 21 za, 23 protiv. Odbija se. Nastavljamo sa kompromisom broj 3. Tko je za? Kompromis broj 3. Tko je za? Tko je protiv? Tko je suzdržan? Vi ne glasate? Samo gledate jedni druge. Tko je za? Još jednom. Tko je protiv? Tko je suzdržan? Mislim da se usvaja, ali morat ćemo ga staviti na provjeru. Elektronička provjera. Zatvaram glasanje. 21 za. 23 protiv. Bilo je blizu. Samo nekoliko glasa razlika. Dakle, ne usvaja se što znači da moramo glasati o amandmanima. Krenimo onda. 68. amandman tko je za? Tko je protiv? Suzdržani provjerit ćemo. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se 23 za, nasmo 20 protiv. I sada glasamo o 69. amandmanu. Elektroničko glasanje također. Elektronički glasamo, dragi kolege, otvaram glasanje. tako dakle, 69. amandman. Zatvaram glasanje. 22 za, a 22 protiv. Odbija se. Idemo dalje. Kompromis četvrti. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Kompromis peti. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Mislim da se usvaja, ali ipak ćemo provjeriti. Molim elektroničku provjeru. Otvaram glasanje za kompromis peti. Zatvaram glasanje. 21 za, 21 protiv. Ne, 22 protiv. A sada prelazimo na sve amandmane kompromisu petom, s obzirom da ovaj nije usvojen. Idemo na amandman sedmi. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Mislim da se odbija. Odbija se. Želite provjeru? Idemo. Amandman sedmi. Otvaram elektroničko glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se. Idemo dalje. Amandman 81. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se također. Amandman 84. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Mislim da se usvaja, ali ćemo ipak provjeriti. Otvaram elektroničko glasanje. Amandmana 84. Zatvaram glasanje. 22 za, 22 protiv. Odbija se dakle. Amandman 79. Tko je za? Protiv? Suzrani? Amandman 79. se odbacuje. Želite provjeru? Otvaram stoga elektroničko glasanje. Amandman 79. Zatvaram glasanje. 24 protiv za 20. Odbija se. Idemo dalje, manman 82. Tko je za? 80. Ispričavam se. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Manman 80 je odbačen. Manman 82. Tko je za? Protiv? Suzrani. Odbija se. Amandman 85. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Amandman 87. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Po mojom mišljenju se ovo usvaja. A vi želite provjeru? Provjerit ćemo. Otvaram elektroničko glasanje za amandman 87. Zatvaram glasanje za 22, protiv 22. Dakle, odbija se. 84. Ispričavam se, 89. manjman, koji je za. Protiv. Suzdržani. Mislim da se usvaja. Manjman 90. Tko je za? Ne, otpada. Ispričavam se. Amandman 91. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Amandman 92. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Kompromis šesti. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 98. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se amandman 100. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 102. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Amandman 103. Tko je za? Protiv? suzdržani, usvaja se. Amandman 104. Tko je za? Protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 105. Tko je za? Protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 106. Tko je za? Protiv, suzdržani, amandman 106. usvaja se. A. Dobro, dobro. Držite se. Amandman 108. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Amandman 109. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Amandman 110. Tko je za? Protiv? suzdržani, usvaja se. A sada konačno glasanje elektroničkim putem. Otvaram glasanje. Le vote est clos. Zatvaram glasanje. Za 24, nema suzdržanih, 20 protiv, ne, 20 suzdržanih, nitko nije protiv. Usvaja se izvješće gospodina Taylora. Hvala vam gospodine Taylor. Imamo jedan glas protiv, to ćemo staviti u zapisnik. Nakon ovog glasanja napravit ćemo pauzu od 5 do 10 minuta kako bismo pripremili predsjednički stol za goste.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 Mes chers Dragi kolege, nastavit ćemo s radom. Započnemo s jednim velikim saslušanjem o ženama i prometu na temu uloga žena u rješavanju manjka stručnog osoblja u prometu. Naš odbor odlučio organizirati ovo saslušanje s ciljem da se obradi pitanje, rodno pitanje u prometu i analizirati na čini sredstva koja su potrebna da se omogući povećanje broja žena koje rade u sektoru prometa. Rasprava će se baviti prvenstveno način na koji žene mogu dati svoj doprinos e, rješavanju manjka stručnog osoblja u prometu. To je problem s kojim će Europska unija biti suočena u narednim godinama. Danas imamo stručnjake kojima danas želim naravno dobrodošlicu na sastanak našeg odbora. Nastavit ćemo pristupiti različitim aspektima ovog pitanja, osobito u europskom okviru za provedbu jednakosti mogu prilika u sektor prometa, iskustva država članica u ovom sektoru i bavit ćemo se konkretnim problema s kojima su očene radnice u sektoru prometa, te točka viđenja poduzeća koje se bave transportom i e, pitanja zapošljavanja i suradnja sa ženama koje rade u tom sektoru. Dakle, danas imamo čast saslušati njegovu ekscelenciju, stalnu predstavnicu Švedske u EU, veleposlanicu gospođu Weber. Vaša ekscelencija, želimo vam dobrodošlicu. slušat ćemo također i predstavnika Europske komisije, gospodina Bergoa. I vama želim dobrodošlicu. A tu su također s nama i politička tajnica Europske federacije radnika u prometu. Tu je gospođa Killing želim dobrodošlicu. I generalna tajnica Unije riječnog prometa, Europske unije riječnog prometa, gospođa Ecksteiner. Želim vam svima dobrodošlicu, dakle na sasnak našeg odbora. Molim sada sve da se držite maksimalno 10 minuta. Zatim ćemo saslušati pitanja i čuti odgovore. A s obzirom da odbor za promet ima jednog stalnog izvjestelja o integraciji rodne dimenzije u naše radove, bit će savršeno normalno da započnemo saslušanje uz uvodne komentar našeg stalnog izvjestitelja gospodina Nilsena, stoga vam dajem riječ na pet minuta gospodin Nilsen. Hvala. Doista mi je drago što mogu govoriti švedski, dakle molim vas da stavite slušalice ako me želite razumjeti. Kada sam izabran za stalnog izvjestitelja, Objasnio sam tada koje sam iskustvo u tom području stekao na lokalnoj i regionalnoj razini jer sam se tim pitanjima bavio 15 godina. Treba kao prvo objasniti što je to uvrštavanje rodne dimenzije u sve politike, odnosno gender mainstreaming i treba objasniti ono što se dogodilo 1990-ih godina. Tada se odlučilo naime da nije toliko riječ o borbi za rodnu ravnopravnost općenito, nego se čitavo društvo treba založiti za jednakost u smislu jednakosti prava, jednakih plaća, ali isto tako to treba biti društvo koje će razvijati svoje vještine i znanja u tom području. Ne smijemo stoga propustiti niti jednu priliku kako bismo suzbijali diskriminaciju na temelju roda u bilo kojem području. U našem odboru za promet smo prvi usvojili strategiju u ovom području, no u izradi takvih strategija treba si zadati malo prioriteta kako bi se nešto i ostvarilo. To vrijedi naravno i za sami odbor, a trebamo imati i dobro polazište, odnosno statističke podatke, kvalificirano osoblje i treba posjedovati odgovarajuće znanje iz područja prijevoza i prometa jer to je sektor koji zapošljava milijune ljudi. treba dobro, temeljito poznavati taj sektor. U tom smislu ovo saslušanje je doista važno. I na nacionalnoj razini, moram reći, susrećem djelatnike iz tog sektora, a moram inače napomenuti da dolazim iz manjeg gradića i kada susrećem djelatnike iz tog sektora, oni mi kažu da trebaju dobre vozače i točka. No, dobro je uvijek imati odgovarajuću zastupljenost e, predsjednika oda na radnom mjestu. Trebam razmišljati također i o financijskim gospodarskim aspektima. Naime, kada prikupljamo statistike vidimo da žene polažu i veću pozornost na štednju. Recimo za naše iduće seminare i saslušanja mogli bismo pozvati upravo osobu koja mi je to sve rekla, a inače sa zanimanjem ću saslušati vaša izlaganja danas. hvala gospodin Nilsen. Dopustite također da vam kažem da odbor FEM te odbor za socijalno socijalni rad e, su bili uključeni u naš rad. No evo, s obzirom da ste u manjini na ovom e, za stolom, e, vama ćemo predati riječ. Dakle, gospodine Bergov, ime Europske komisije, hvala vam što ste se odazvali na naš poziv i naravno izvolite imate 10 minuta kako biste nam prosvijetili stavove Europske komisije. Najpša hvala. Na meni je da vam zahvalim što ste pozvali Europsku komisiju da se uključu raspravu u ovoj važnoj temi. Dakle, najprije ako dopustite, želim posjetiti na osnovne stvari, dakle jednakost između muškaraca i žena spada u temeljne vrijednosti Europske unije koja je priznata u temeljnim ugovorima i u povelji Europske unije o temeljnim pravima. I kao tako komisija treba uključiti tu dimenziju u razvoj svojih politika. Postoji naravno jedna horizontalna politika koja se time bavi i koja je opisana konkretnu stratešku kom angažmanu za jednakost između muškaraca i žena koja pokriva razdoblje od 2016. do 2019. Tu se radi o nadležnosti povjerenice Jourove i službi DG Justa. A danas bih rekao par riječi o specifičnoj situaciji u sektoru prometa. I želim također podsjetiti da se ovdje radi o prioritetnoj temi za nas. To je prioritetna tema velikim dijelom zbog e, osobnog angažmana naše povjerenice, gospođe Bulls koja želi da stvari napreduju po tom pitanju, te da se vode konkretne akcije. Dakle, mi radimo na tome i već smo započeli, pokrenuli smo određene konkretne mjere. Dakle, istina je da u sektoru prometa ima dosta toga što treba napraviti. Globalno gledano, situacija je manje pozitivna nego u ostatku gospodarstva. Trenutno imamo otprilike 22% žena zaposlenih u sektoru prometa, za razliku od 46% u globalnom gospodarstvu. Situacija je variabilna, naravno, ovisno o načinu transporta i o vrsti djelatnosti. Najloši rezultati su, na primjer, u operativnim tehničkim e, poslovima. Na primjer, trenutno imamo samo 3% žena koje e, su kondukteri, odnosno vozači vlakova. Dakle, ima još puno toga se napraviti i smatramo da zapošljavanje žena predstavlja jedan od ključeva za rješavanje problema manjka osoblja koje već postoji u sektoru transporta, a koji će bivati sve problematični u narednim godinama. Moramo imati na umu da trenutno jedna trećina e, radnika imaju više od 50 godina i otiće u mirovinu narednih e, nekoliko godina. Zatim, zapošljavanje žena je i ekonomski adut, kao što je to već rečeno, dakle, gospodarski sektor u kojem e, postoje ravnoteže između zapošljavanja između muškaraca i, muškaraca i žena su sektori u kojima je e, e, učinkovitost bolja nego u drugim sektorima. Pređemo sada na druge sektore, druge akcije koje smo mi kao komisija započeli. Dakle, prva etapa za nas bila je konzultacija raznih dionika sektora transporta i surađujući s povjerenicom Jourovom organizirali smo pri točnom godinu dana u četvrtom mjestu 2016. godine jedan participativni e, skup kako bi se razmislilo zajedno što se može poduzeti i to je bilo jako uspješan događaj. Imali smo veliki dio dionika koji su bili zastupljeni, koji su predstavljali sve e, vidove transporta, gospođe Tapardelija i Alas Sender su u ime Europskog parlamenta dale aktivan doprinos tim razgovorima. Dakle, taj participativni sastanak omogućuje da se e, uoče prioritetne akcije za poduzeti. Upućeni su upitnici e, državama članicama, predstavnicima poslodavaca i zaposlenika kako bismo vidjeli koje su ključne akcije koje treba poduzeti i na kraju je gospođa Bulc predstavila tu temu na sastanku Vijeća za transport e, u prosincu 2016. A prije toga smo e, razvili opću potporu razvoju jednakosti između muškaraca i žena i jednakosti muškaraca i žena u sektoru transporta. Želim reći da postoje dva aspekta djelovanja ključna. Najprije treba privući što veći broj žena u sektoru transporta e, koji nema najpovoljniju sliku trenutno. Poslovi koji se tiču transporta jako brzo se razvijaju, osobito uz digitalizaciju i automatizaciju. Pristup e, ženama, e, poslovima u sektoru transporta su, je puno jednostavniji. Dakle, ovdje se treba Ovdje treba komunicirati kako bi se borilo s predrasudama i poboljšalo image sektorima i tu smo poduzeli dvije konkretne mjere. Kao prvo imamo pilot projekt o privlačnosti sektora transporta, zahvaljujući potpori koju nam je pružio Europski parlament. Ovaj projekt nije, ne odnosi samo na žene, već e, cilj su mu oni segmenti društva koji naj, mogu dati najveći doprinos rješavanju e, manjka osoblja, dakle to je upućeno ka mladima i ženama. Ovaj pilot projekt bit će zaključen u lipnju i naravno predat ćemo Europskom parlamentu naše zaključke. Druga akcija je business case s ciljem povećanja udjela žena u sektoru transporta, ovdje su nam meta poslodavci i želimo se boriti protiv predrasuda koje su jako zastupljene i među poslodavcima, od, među kojima brojni smatraju da zapošljavanje žena je nešto što je skupo za poduzeća, skuplje za poduzeća, a mi na temelju podataka želimo dokazati da to uopće nije točno i da zapošljavanje žena, žena predstavlja adut za poduzeća. Ovdje se ne radi samo o tome da se privuče žene u sektor transporta, treba ih i zadržati a kako bi se to napravilo, onda moramo ponuditi radno okruženje koje će biti pogodno ženama. To je drugi aspekt našeg djelovanja i trenutno radimo na pripremi uz aktivnu suradnju EXO-a, jednu platformu na kojoj će svi dionici sektora transporta moći sudjelovati pod uvjetom da se obvezu da će poduzeti konkretne mjere i primijeniti ih s ciljem e, ravnopravnosti između muškaraca i žena. Dakle, ovdje nam je osnovna meta e, privatni sektor, odnosno poduzeća, ali ovo je platforma koja za cilj ima da se djeluje, a ne radi se tu o platformi na kojoj će se diskutirati. Dakle, da počnemo s tim i želim reći da je Europski gospodarski socijalni odbor, dakle EXO, radi na izradi mišljenja e, koje treba biti usvojeno krajem mjeseca. Naš cilj je da pokrenemo ovu platformu, platformu za promjenu, krajem studenog tekuće godine, prije nego što pređemo na operativni dio radova. Dakle, zaključno, evo, želim reći da se nadam, kako sam vas uvjerio, da je Europska komisija već započela određeni broj konkretnih mjera s ciljem promocije zapošljavanja žena i jednakosti izgleda zapošljavanja i želim vam čestitati i zahvaliti na ovoj inicijativi i naravno nadamo se da ćemo moći produbiti ovu suradnju s vama. hvala. Hvala vama, gospodine Bergo. Neću duljeti i odmah ću predati eh, riječ e, veleposlaniku ili veleposlanici, kako se kaže? Veleposlaniku, dobro. Veleposlaniku, gospođi Weber, tako se kaže na francuskom. Dakle, ona je stalna predstavnica Švedske, zamjenica stalnog predstavnika Švedske pred, u, pred Europskom komisijom. Hvala na pozivu da vam se obratim i hvala na tome što ste organizirali ovo saslušanje i što Pridajte veliku pozornost ovim pitanjima i hvala izvjestitelju i svim e, članovima parlamenta na tome što i dalje vode ovu raspravu. Doista mi je drago što se ovaj današnji događaj održava i želim e, pohvaliti komisiju na dobrom radu i povjerenici Bulč e, na tome što je preuzela inicijativu u tome i na tome također što doista konkretno pristupa onome što se može učiniti u ovom sektoru koji ima mnogo skrivenog potencijala i na tome što se trudi istražiti i njegov gospodarski potencijal koji može donijeti velike koristi društvu, dakle i pojedincima i tvrtkama, ako se naravno uspostavi rodna ravnoteža. Kao što je posebni izvjestitelj rekao, treba nam holistički pristup e, cijelom pitanju ali polazišta su činjenice i brojke i tako smo i mi tome pristupili izradi svojih politika. Dakle, svoje ću predavanje podijeliti u dva dijela. Dakle, prvi će se odnositi na rodnu jednakost, kako to stvarujemo u švedskoj vladi i drugi dio će se baviti time kako se to stvaruje u sektoru prometa i prijevoza. To je pitanje vojstva i leadershipa. Mi smo donositelji odluka, u Uniji i ovdje donosimo odluke i to činimo svaki dan e, i to su zakoni i akti koje vlade moraju upoznavati i trebaju pokazivati interes i djelovati također na temelju podataka i brojki. Ja predstavljam švedsku vladu, to je feministička vlada. Evo, ukratko ću prekazati neke slajdove ovdje koji pokazuju način rada u švedskoj vladi. Imamo jednak broj muškaraca i žena u sastavu vlade, promičemo gender mainstreaming i također uvrštenje rodne perspektive u proračunske politike kako bismo promicali rodnu jednakost. To znači da naše odluke moraju se usredotočiti na povećanje jednakosti između spolova i to je uobičajeno kao što je uobičajeno ručati i doručkovati svakog dana. Naše politike imaju učinak na ljude, ne posebno na muškarce i žene. Naravno, trebamo voditi računa o nekim pitanjima rodnih ravnopravnosti kada donosimo odluke, a to je prisutno u našem slučaju i to treba biti prisutno i u slučaju Europske unije i e, drago mi je što je povjerenica Bulč poduzela pozitivne korake u promicanju upravo tih aspekata. Naš cilj, naravno, to govoreći, jest da muškarci i žene trebaju imati istu moć oblikovati društvo i vlastite živote, no prepoznali smo da to još nije slučaj, tako da trebamo posebne političke ciljeve kako bismo ostvarili to, a to su upravo oni koji su navedeni na slajdu. To su dakle opći preduvjeti za iskorištavanje sposobnosti muškaraca i žena, bilo u sektoru prometa, bilo u drugim sektorima gdje nemamo tu ravnotežu. Dakle, rodna jednakost temelji se na e, resursima, na pravima i to se odnosi ne samo na sektor prometa i prijevoza, nego i općenito na društvo. Naravno, trebamo izgraditi infrastrukturu, imati vrtiće, imati jednako pravo na roditeljski dopust i tako dalje. I to su preduvjeti kako bi i muškarci i žene mogli sudjelovati ravnopravno u društvu i raditi u različitim sektorima. I to je jedan od naših prioriteta jako dugo i to su također programi koji su pripomogli rodnoj jednakosti u velikoj mjeri. Također imamo i politiku za državna poduzeća i agencije koji moraju se postaviti kao primjeri. Znamo da su brojke u sektoru transporta doista zastrašujuće, samo 3% žena vozača u prijevozu, što nije dobar podatak i nema razloga da taj broj bude toliko nizak. Također eh, imamo među ravnateljima agencija i među predsjednicima društava žene i tu treba ostvariti rodnu ravnotežu. Nismo zakonom još uveli žensku kvotu u uprave, ali postoji prijedlog koji se razmatra u švedskom parlamentu. Evo sada ću prijeći na konkretnije pitanje transportne politike. Također, e, mi kao donositelji odluka trebamo zacrtati ciljeve kako bismo stvorili kontekst u kojem možemo ostvariti dobru ravnotežu između muškaraca i žena u sektoru prometa i prijevoza, tako kako bi žene mogle preuzeti radna mjesta i u tom e, sektoru i također vodeću ulogu u njemu. Kako bismo to ostvarili imamo funkcionalni cilj, to je pristupačnost, a također imamo i jedan okvirni cilj, a to su sigurnost, zdravlje i okoliš i oba da cilja trebaju pripomoći ostvarenju rodne jednakosti i i žene i muškarci trebaju jednako sudjelovati u prometu i prijevozu. Svi se kreću i muškarci i žene, ali to čine različitim obrastima, na različite načine se služe prijevozom i mi moramo omogućiti njima donošenje informiranih odluka u vezi s time i to je na nama kao zakonodavcima stvoriti potrebne preduvjete kako bi se ostvarila rodna ravnopravnost u sektoru prometa i prijevoza. Kako bismo omogućili donošenje informiranih odluka, imamo Eurostat koji nam dostavlja podatke koji nam trebaju kada razmatramo razlike u načinu na koji, kojim se služe žene i muškarci različitim oblicima prijevoza, recimo automobilom, javnim e, prijevozom i tako dalje. Zbog toga nam trebaju godišnje službene statistike kada je riječ o obrastima putovanja, o pristupu u prijevozu, o cestovnoj sigurnosti, o tržištu rada ili o mogućnostima korištenja automobila, o sigurnosti i konkretnije o udjelu muškaraca i žena u upravnim odborima i u upravljanju javnim agencijama i društvima. Tu imamo posebne ankete kojima prikupljamo podatke o tome. Evo, nekoliko grafikona koji pokazuju tu podjelu na muškarce i žene i one nam e, omogućuju steći uvid e, u načine kojima se žene muškarce koriste prijevozom. E, dakle, muškarci više putuju radi posla, putuju možda u isto vrijeme, ali muškarci automobilom prelaze veće udaljenosti nego žene. Evo još e, neki samorazumljivi podaci koji ipak utječu na naše viđenje prijevoza i na načine korištenja istoga. I također, e, kada je riječ o putovanjima, vrijednosti muškaraca i žena se razlikuju i to utječe na privlačnost tog sektora za muškarce i žene i na mogućnosti koje se njima pružaju u tom sektoru i naravno to utječe i na e, različite gospodarske razlike koje zapravo se nadovezuju na čisto financijsko stanje, financijske mogućnosti. Zacrtavanje tih e, ciljeva i nastojanje u prikupljanju podataka kako bi se stekao uvid u postojeće stanje omogućuje nama kao donositeljima zakona da se bolje pripremimo i da bolje izradimo poticaje i pravi politički okvir kako bi muškarci i žene mogli se služiti sustavom prijevoza i kako bi se osjećali uključenima u isti i kako bi bolje iskoristili mogućnosti koje nudi taj sektor u smislu zapošljavanja. I to je bitno za budućnost. Trebamo osigurati jednakost u pristupanju radnim mjestima u tom sektoru. To je neiskorišteni potencijal, ali ga moramo iskoristiti na najbolji mogući način. Dakle, radujem se daljem e, e, radu s vama u parlamentu na tome i na promicanju naših planove programa u suradnji s komisijom i hvala još jednom na tome što ste me pozvali danas. Hvala vam lijepa gospođo Weber na ovom vrlo zanimljivom izlaganju koje nam nameće mnošto pitanja, ali kasnije ćemo još doći do pitanja. Sada nastavljamo sa ovom gledišta sa gospođom Tiling. Ona je politička tajnica za cestovni promet i rodnu jednakost pri e, Europskoj federaciji radnika u prometu i predajem vama sada riječ na 10 minuta. Thank you very much Hvala na tome što ste pozvali sindikate da iznesu svoje stajalište u ovom važnom pitanju koje se povezuje sa budućnošću prometa i prijevoza i tržišta rada u svim sektorima. Vidjeli smo neke podatke o tome koje je prenijela Europska komisija. Mi smatramo da Privlačenje žena u e, prijevozu promet nije samo pitanje razvijenja stereotipa, no to ipak nije toliko daleko od istine. Moram reći da dan danas u Europi ljudi imaju određena očekivanja od e, radnog mjesta i od vlastitog privatnog života. Jednom u raspravi o ženama u transportu čuli smo na odboru FAN da u doba komunističkog bloka, ispričavam se što ću možda reći nešto kontroverzno, da je bilo više žena koje su radile u transportu, koje su vozile tramvaje ili kamione, ali kao osoba koja je bila tek diplomirala u to vrijeme, moram reći da nismo imale izbora. Slali su nas na ta radna mjesta kao mlade diplomante i to u mojoj zemlji, u bilo koju regiju kako bismo obavljale te poslove. A sada imamo više izbora i moramo priznati da bi trebalo uvesti znatne promjene u sektoru prometa i prijevoza u cijelosti kako bi se zadržalo više žena u tom sektoru. No, vratimo se na pitanje kvalitete radnih mjesta i kvalitete života, što je ključno pitanje za djelatnice u transportu ili za žene koje eventualno razmatraju takvo radno mjesto. Najvažnije pitanje za njih je ravnoteža između privatnog i poslovnog života. Postoji li to na tržištu rada u Europi, pa idemo u tom pravcu i imamo li jednakost kod kuće? Pa na to pitanje mislim da bi odgovori u ovoj prostoriji bili prilično različiti, ali kada je riječ o djelatnicama u prometu nema jednakosti kod kuće i to ima učinak upravo na težu privatnog i poslovnog života. U e, transportu imamo mobilna i nemobilna radna mjesta i imamo daleko manje žena u, mobilnim radnim mjestima zato jer e, postoji određeni način na koji se organizira posao. Pred ovom prostorijom smo postavili jedan imali, e, susreli smo se sa nekim predstavnicima autobusnih prijevoznika i naši sugovornici su odgovorili na sljedeći način na pitanje zašto žene ne žele biti vozačice autobusa, jest da u, u trenutku kada je autobusni prijevoz najpotrebniji, žene moraju voditi djecu u školu ili u vrtić ili ih voditi iz škole ili iz vrtića kući. Dakle, zato imamo tako nizak postotak žena koje voze autobuse. Ja bih rekla da bi ETF e bio oduševljen kada bi komisija poduzela jedno snimanje stanja u, svim sektorima, ne samo u transportu i u sektorima gdje vidimo više žena, nego i u sektorima recimo poput sporta. Naravno, to je pitanje percepcije. u pitanju luka. Dakle, nije sada to pitanje koliko su luke važne ili, ne, e, ili manje važne u Europi, nego jednostavno treba to sagledati sa e, stajališta mobilnih i nemobilnih radnih mjesta u sektoru transporta i također treba vidjeti i kvalitetu radnog mjesta, dakle radno opterećenje, ali i kvalitetu života kod kuće koja utječe na ravnotežu radnog i, privatnog života i također konkretnije treba razmotriti pitanje ergonomike na radnom mjestu i e, zaštite zdravlja na radu, što je još uvijek više usmjereno ka muškarcima i na kraju ono što je dio sigurnosti zdravlja na radnom mjestu jest pitanje nasilja na radnom mjestu. Mi smo proveli jednu anketu među našim članovima o nasilju na radnom mjestu koju počinjaju ili kolege ili treće strane i dobili smo 1350 odgovora na naš upitnik. I na temelju tih odgovora izradili smo neke statističke podatke, ali tu smo prikupili i razna svjedočanstva i ta su svjedočanstva nevjerojatna kao da nismo u Europi. Imamo recimo situacije u kojima žene koje e, rade kao vozačica autobusa ili kao terensko osoblje u zračnim lukama su iskusile doista nevjerojatne situacije. Dakle, sve to treba riješiti i mi bismo očekivali od Europske komisije snažne preporuke zato jer e, ne možete se obratiti e, poduzeću i zatražiti da učini ovo ili ono, ali ako ukažete na tu situaciju, to uvijek ima učinka i treba također izraditi i snažne preporuke u smislu kvalitete radnog mjesta. To očekujemo od Europske komisije. ETF je već nešto poduzeo po tom pitanju. Imamo socijalne partnere koji se bave željezničkim i gradskim prijevezom, koji su u protekle, proteklih pet godina proveli dva projekta analize kvalitete radnih mjesta. Dakle, imamo preporuke socijalnih partnera i u pomorskom prijevozu također imamo instrumente koji se bave zostavljanjem na brodovima to je zanimljivo zato jer e, moram reći da žene ne prepoznaju baš e, lako sve situacije koje se mogu karakterizirati kao nasilne i zapravo pokazuju toleranciju prema takvim ponašanjima. I tu poduzeća govore svojim radnicima i svojim radnicama da je to sastavni dio njihovog posla i da se jednostavno s time moraju nositi. Tu je ETF zapravo našim članovima i članicama i radnoj snazi otvorio oči svojim projektima, a kada je riječ o takvom angažmanu sa strane Europske komisije htjeli, bismo dobiti jedan čvršći prijedlog o uvjetima na radnom mjestu koji se tiču žena u transportu. Evo, samo još jedan posljednji komentar. 3% žena za lokomotiva u e, Europi, dakle tu mislim samo na svoju zemlju porijekla, malo se ulaže u željeznice, e, dosta ulaganja je diversificirano po regijama, udaljenosti su sve veće, infrastruktura je sve lošija i također e, postoji sve manje radne snage. Moj brat je vozač lokomotive i znam da E, tijekom svoje smjene jedva može ispoštovati svoje vrijeme odmora i zato se žene teško ubacuju u taj sektor. Tako da bih samo na kraju rekla da je ključna poruka ta da moramo ulagati kako bi sektor transporta bio što privlačniji, i da moramo uložiti sve napore kako bismo privukli žene na ta radna mjesta i da one na tim radnim mjestima ostanu. I nadam se da će naš dijalog između parlamenta i nas i Europske komisije biti konstruktivniji u tom smislu. Hvala vam lijepo na vašem izlaganju. Sada predajem riječ e, glavnom tajniku e, Europskog saveza unutarnje plovidbe. To je gospođa Haksteiner. Hvala vam lijepa. Hvala. Hvala odboru TRAN na tome što smo pozvali na ovo saslušanje. Evo, samo ukratko ću predstaviti naše udruženje. To je Europska unija teglenica koja predstavlja većinu operatera teglenica iz Europe, iz devet europskih zemalja, ali i šire. Evo samo nekoliko podataka. Unutarnja plovidba ostvaruje 140 milijardi tona po kilometru godišnje, što znači 515 milijuna tona teretnog prijevoza, što međutim predstavlja samo 7% ukupnoj količine teretnog prometa u Europskoj uniji, ali u Nizozemskoj recimo to je daleko više, recimo 40%. To je način prijevoza koji zapošljava više od 40 tisuća ljudi kao brodske posade, a među njima otprilike 31 tisuća su mobilni radnici, kao što je to predviđeno ugovorom o radu, i 11 tisuća su samo zaposlene osobe, a to ću objasniti. Dakle, to su osobe koje žive i plove na brodicama kojih su vlasnici i to su uglavnom bračni parovi koji imaju brodice i oboje imaju iste kvalifikacije i vode svoje poslovanje sa svog broda. Ovaj sektor obilježavaju ekonomije razmjera i također visoki stupanj sigurnosti i energetska i troškovna učinkovitost, niske esternalije i također taj sektor nema zagušenja tako da to nudi i značajni potencijal za budućnost. No, osvrnimo se na žene u transportu. To je također jedan izazov u našoj industriji. Mi smo započeli pred nekoliko godina pregovore sa našim kolegama iz ETF-a i drago mi je što sjedim do kolegice predstavnice ETF-a. Prije nekoliko godina smo uspjeli postići prvi sporazum o radnom vremenu koji je posvećen ovom načinu prijevoza, a to se nadovezuje i na okolnosti za mobilne radnike na brodovima kojima se omogućuje zadovoljavanje općih kriterija o radnom vremenu, ali također i kriterija koji su prilagođeni potrebama ovoga sektora. U okviru tog socijalnog dijaloga razgovaramo o, također ukrcaju pomoraca, odnosno eh, mornara i brojnom stanju posade. E, I to je također nešto što se tiče naših kolega koji se bave upravo ovim sektorom. Mi smo započeli rad na prijedlogu o profesionalnim kvalifikacijama. To smo započeli prije nekoliko godina sa našim kolegama iz ETF-a, s našim e, socijalnim partnerima, kako bismo iskoristili postojeće e, kvalifikacije u sektoru unutarnje plovidbe. I tu dolazim do glavnog okvira, a to je prijedlog komisije za direktivu o priznavanju profesionalnih kvalifikacija u unutarnjoj plovidbi. To je zakonodavni akt koji se trenutno razmatra u Europskoj uniji, dakle na trijalogu između Vijeća parlamenta i komisije i njega obilježava nov sustav stjecanja kvalifikacije koji se temelje na kompetencijama, ne samo na praksi. Jedan od glavnih kriterija jest da ovaj prijedlog namjerava poboljšati mobilnost kvalificiranih radnika u Europskoj uniji. I kao što su već i prethodni govornici rekli, sektor transporta općenito, ali također i unutarnja plovidba trebaju povećati svoju privlačnost, svoju reputaciju. I zbog toga smo mi već e, započeli sa školskim e, programima, dakle gdje se u školskim programima uvodi u vrlo ranoj dobi prije i samog odabira zanimanja određeno određena predavanja kojima se povećava svjesnost o tom e, e, sektoru transporta među dječacima i djevojčicama. Također u unutarnjoj provedbi imamo manjak kvalificiranog osoblja i to će predstavljati veliki izazov za budućnost. Tu razmatramo ne socijalni dijalog, nego smatramo da će nam i ovaj prijedlog pomoći u rješavanju ovog problema u budućnosti na temelju kriterija ovog e, prijedloga zajedno sa direktivom o radnom vremenu smatramo da će ova prijedloga povećati privlačnost ovog sektora, poboljšati reputaciju sektora na čemu također radimo i da će omogućiti većem broju žena, a i mladih ulazak u ovaj sektor. Hvala. Merci beaucoup. Hvala vam lijepa. Hvala vam na svim ovim vašim informacijama. Moram vam reći da kao predsjednica odbora za promet da vidim da postoji mnogo kolokve i seminara i konferencija na kojima ja sudjelujem. Tu se radi o željezničkom, o zračnom, o cestovnom prometu i tako dalje. I često se osjećam pomalo sama na panelima zato što imamo samo muške govornike često na popisu. I trebali bismo dakle popraviti i reputaciju parlamenta i komisije, tako što bismo trebali i tu naglasiti da imamo e, ženskog, dakle, ženskog predsjednika odbrali isto tako i ženskog povjednika za to pitanje. A znamo da mnogobrojne žene koriste mogućnosti na sporta i to u ravnopravnoj mjeri sa muškarcima i stoga bi se to trebalo odraziti i na mjesta. To je jedan od izazova 21. stoljeća da dakle u onim odlučujućim e, gremijima u poduzećima odražavamo tu realnost e, toga koliko su žene prisutne u institucijama i da se to više čini nego dosad. Istina je da Europska komisija, Europski parlament sve više se trude feminizirati E, zanimanja, da se otvori pristup tim zanimanjima, da doista radimo na tome i sa našim partnerima i sektora, ali mislim da isto tako ne bismo trebali zanemariti činjenicu da moramo djelovati više u smislu obrazovanja, na sveučilištima, više u svrhu privlačnosti kako bi privukli te mlade žene kada se govori o znanstvenim i tehničkim zanimanjima, onda nam se kad, to prikazuje kao da to nisu zanimanja za nas, za žene. A to možemo promijeniti, možemo reći da su žene jednako kompetentne kao muškarce, da, mu, da su jednako odgovorne i s tim treba dakle krenuti već u toj ranoj fazi u školi kako bismo tamo pokazale djevojčicama da su te kompanije i za njih. I to je na neki način jedna vrsta e, ratnog pokliča. Sada ćemo krenuti sa pitanjima. Gospodin Bahi, prvi, izvolite. Hvala vam lijepa, gospođo predsjednice. U ime EPP-a usvrđujem da je zapravo cijeli sektor transporta takav da nema najbolju reputaciju, ne samo da nemamo dovoljno ženskog slučnog osoblja, nego nam općenito manjka u tom sektoru slučnog osoblja, što se zatim naravno i vidi kada uđemo u pojedinačne, pojedinačne zanimanje i odjele. Vi ste, gospođo se malo prije rekli u vašim izlaganjima da nema dovoljno ženskog interesa u pojedinačnim tehničkim sektorima to je točno. I ja to se podržavam što ste rekli. Mislim da se svi naši gosti iz panela to mogu se podržati. A sada imamo taj novi razvoj u prometu, imamo automatizaciju, digitalizaciju u tom sektoru i tako dalje. I to znači da će nam u buduće još i više nedostati stručnog osoblja. Ako pogledamo sada kako izgleda situacija u e, visokim školama, onda vidimo da su to prije svega muški sudionici oni koji studiraju tamo, a to će svakako onda predstaviti još i veće probleme više nekog godina. No, vi se sigurno slažete sa mnom kada kažem da to pitanje usklađivanja privatnog i poslovnog života i dalje predstavlja glavnu prepreku za žene i za to da se upuste u posao u transportu. I s pravom smo čuli isto tako od jedne govornice da kada pogledamo linijske buseve, dakle općenito sektor buseva, sve ono što je povezano sa školama, dakle e, javni prijevoz, da tu imamo vozačice buseva, ali da je to teško kada imamo duga putovanja, dakle te duge trase buseva, da tamo imamo manji udio žena, mnogo više muškaraca. Mislim da bi se tu trebali više truditi kako bismo postigli bolju ravnotežu između poslovnog i privatnog života. Iako tu već imamo razno razne mogućnosti napretka, imamo oblike godišnjeg odbora, primjerice, ali to sve nije dovoljno, a posebice ne u pojedinim državama. Što znači da ovdje imamo i razlika između država članica. Rado bih čuo od gospodina Bergoa. Taj pilot projekt. Tu ste naznačili da imamo taj imidž sektora transporta, da je dakle to jedan pilot projekt koji će sada završiti u lipnju. Imate li već neka prva saznanja iz tog pilot projekta? I ako da, možda biste nam ih mogli već sada prenijeti ali sve u svemu e, mogu reći da svakako uvažavam govornike na panelu, oni su jako dobro predstavili probleme. Ali što se tiče prijedloga u smislu rješenja, to je nešto što mi je pomalo nedostajalo. Hvala vam. Hvala vam, gospodine Bach. Gospođa Ajala Sender je sljedeća. Hvala vam, gospođo predsjednice. Jako sam zadovoljna što smo uspjeli udržati ovo saslušanje. To je nešto što smo tražili već dulje vrijeme. Od kad smo imali onaj seminar kojeg su su organizirale povjerenica Bulci i povjerenica Jurova. I stoga sam jako sretna za toga i zahvaljujem vam. No, želim zbog sljedećeg. Kao prvo, zbog toga što povjerenica nije ovdje. Prepostavljam da je ona u Škotskoj, jer vidimo da je aktivna na Twitteru i da tamo nešto navodi u Škotskoj. U svakom slučaju ona nam nedostaje, bilo bi nam draže kada bi bila ovdje s nama. To je važno. bilo bi ljepše kada bi ona bila tu. I kao drugo, naslov našeg javnog saslušanja. Ja smatram da je to pomalo nezgrapno formulirano. Mi apeliramo na žene samo kada nemamo više e, nikakvih žena. Dakle, govori se tu kao da žene mogu riješiti taj problem e, manjkavog slučnog osoblja i e, o azilanticama i tako dalje. Samo kada nemamo nikoga drugoga i onda apeliramo na žene. A zašto imamo toliko malo žena u sektoru prometa, primjerice za volanom ili za kormila ili e, u upravnim odborima, u poduzećima? Barem bismo za javna poduzeća trebali imati obvezujuće kvote, jer je i veleposlanica uputila na to kako su važne te javne institucije i javna poduzeća i zbog toga je to nešto što bismo zapravo trebali moći zatražiti. i to dakle treba biti sastavni dio planova, sastavni dio prijedloga. Kako što se tiče gradskog sektora prometa, tako i što se tiče međugradskog prometa. Dakle, trebamo svugdje tu voditi računa o e, udjelu žena. Mislim da je također važno da se ovdje mogu izraziti neke žene koje primjerice same sjede za volanom. Tu mislim na jedan seminar komisije gdje smo imali vrlo zanimljive opise koje smo čuli od žena koje su doista rade u tom sektoru. To bi nam bilo korisno za e, naš posao i e, u okviru izvješća na vas inicijativu, izvješću naših amandmana, tu smo imali prilike govoriti sa pilotkinjama, sa strojovođama koje rade u tom sektoru ti opisi nam daju uvid u nešto što inače ne znamo. Jer inače se sektor e, prometa ne prilagođava ženama, pa ni muškarcima zapravo. Tu gotovo i nema e, mnogo mogućnosti za poboljšanje privatnog i poslovnog života. Ali nove tehnologije bi nam tu mogle poslužiti za to da uspostavimo bolje težu a u tu svrhu bismo također trebali posebice ispuniti tu zadaću ravnoteže između e, privatnog i poslovnog života. To moramo sada ispuniti na početku 21. stoljeća. Tu moramo drugačije razmišljati nego u prošlosti. Ne bismo smjeli samo pokušavati dopinjeti tome da žene riješe taj manjak slučnog osoblja u sektoru prometa. I zatim još jedno pitanje upućeno veleposlanici iz Švedske. Mene zanima jeste li proveli studije o tome. Bili bi zanimljivo čuti nešto o tome. U okviru gradova imamo kratke linije ali imamo i e, srednje velike e, linije javnog prijevoza između gradova. I stoga me zanima kakva je slika ovdje, a i noćni rad. kako javni, tako i privatni posao, e, vidimo da uvijek iznova predstavlja taj problem s tim noćnim radom. Tu se možda nešto može poboljšati. I zatim, bih e, htjela zahvaliti gospodinu Brgovu što se osvrnuo na ovu jako složenu temu. A osim ovih projekata koji su doista vrlo zanimljivi, koje smo mi uvijek tražili, čuti kako razmišlja sektor prometa. Tu me zanima ima li neki holistički pristup u glavnoj upravi MOVE. Jer ne bi smio raditi na tome samo vaš odjel, već sve ono što se događa u glavnoj upravi MOVE bi trebao biti usmjeren ka ispunjenju tog cilja. To smo imali i u glavnoj upravi Research. Na seminaru smo imali osobe koje jako dobro znaju kako promijeniti način razmišljanja glavne uprave kako bi sve bilo podređeno toj strategiji rodne jednakosti. Vi ste tu ukazali i na razne činjenice Predsjednica prekida govornicu. Evo, evo sad ću zaključiti, ispričavam se. Da, dakle ne bismo se trebali vraćati u stara vremena, u komunistička vremena, ali ipak je važan i rad sindikata. Tu me zanima kakva je situacija po pitanju provedbe tog posjedovanja između privatnog i poslovnog života, to bi trebalo jače naglasiti. Hvala vam lijepa, gospodine Lasender. E, gospodine, imate riječ? Hvala vam lijepa. Kao što smo već čuli, tako je jako dobro još jednom ukazati na to da su kolegice u sektoru transporta i dalje nedovoljno zastupljene. A kada rade tamo onda imaju mnoge probleme, ne samo u nacionalnim eh, poduzećima prijevoza, već sam ja to isto tako doživio. Ja sam radio deset godina u sektoru međunarodnog prometa i tu nismo imali mnoge žene kolegice, ali ipak bilo ih je nekoliko i u tom sektoru dakle, međunarodnog prometa. No, tada se tu doista dobro zarađivalo. Kada ste se bavili e, prijevozom u inozemstvo, primali ste dobru plaću. No, onda je došlo do e, ilegalnog tržišnog natjecanja. Evo, samo da vas podsjetim na kabotažu. I, I kod nas u Švedskoj je sada situacija takva da radna mjesta u tom sektoru više nisu Um, vezano uz dobru plaću i to je nešto što vrijedi za sve. Mislim da to zanimanje postaje sve manje manje važno, a sve to e, je vezano uz taj sve jači naglasak na slobodnoj djelatnosti, na samozapošljavanju no, i na slobodi kretanja, ali sloboda kretanja ne može isto tako biti u potpunosti neograničena. Moramo isto tako vidjeti da su radni uvjeti u tom sektoru jako teški. Imate samo dva kvadratna metra prostora na raspolaganju, često kao vozač kamiona ne uspijevate naći mjesto na parkiralištu, a i vozači taksija se isto tako često spominju ovdje. I tu ste kad izloženi različitim prijetnjama, nasilju, imate jako nezgodno ravno vrijeme i kad, kad onda radite 3-4 sata prije podne, zatim možda satima uopće nemate posla u tom, u tom srednjem dijelu dana i onda zatim na večer odjednom imate jako puno posla. Ako to želite pomiriti sa obiteljskim životom, onda to se ispostavlja jako, jako teško. A ti slobodni sati u sredini dana, te zatim morate nekako nadoknaditi onda morate raditi na večer. Često je situacija takva da u tih nekoliko sati kada nemate posao ne možete eh, se vratiti kući onda možda dobro prekidate rad kako bi otišli nešto pojesti, ali zapravo ste u tom sektoru e, skoro cijeli dan na poslu i to dovodi do toga da je teško privući žene za to zanimanje. A i ta potreba da se uvijek morate, uvijek morate dalje obučavati, da morate usvojiti te kompetencije koje neki drugi muški kolege već imaju, to sve otežava rad žena u tom sektoru. Hvala riječima gospođa Bilbao. Hvala vam lijepa, gospođo predsjednice. Doista je ovo bilo vrlo zanimljivo što smo čuli. I ja smatram ovo jedno saslušanje bilo pozitivnim, ali ipak iznala bih nekoliko kritičnih pitanja. Naime, gospođa Ayala Sender je spomenula jednu stvar. Imamo kratka dojam da smo u vrlo kaotičnoj situaciji, da dakle nemamo dovoljno ljudi za sva radna mjesta, a onda tek kada vidimo da smo u toj situaciji se postavljamo pitanje kako da nađemo te žene koje će poboljšati tu situaciju. I te žene su nam eh, potrebne još i kako bismo poboljšali imidž sektora prometa. Mislim da je to problematično. Mislim da bismo trebali drugačije pristupiti tom sektoru. Slažem se s vama da je potrebna politička volja, da su eh, poslovne prilike i mm, obuka najvažnije. Ali ja imam jedno pitanje i bilo tko od gostiju mi može odgovoriti na to. Kakva je situacija? Naime, mi često govorimo o razvoju sektora prometa. Govorimo o automatizaciji prometnih sustava, govorimo o bezpilotnim letjelicama, o vozilima bez vozača, a i u Japanu već imamo kamione kojima ne upravlja vozač. Dakle, mene zanima taj razvoj tog tržišta rada. Bi nas trebao natjeriti na to da budemo jako svjesni toga. Govori se i o robotima. Kako izgleda budućnost? Ako pogledate izvješće iz prošlosti, 70% diplomiranih na slučajstvima čine žene. mene zanima kako mislimo zaposliti žene na tim radnim mjestima gdje nije potrebno toliko visoko obrazovanje. Dakle, nije potrebno sveučilišno obrazovanje. Mi sve češće primjećujemo da žene imaju više e, sveučilišnih diploma od muškaraca. Stoga me zanima kako da to uskladimo. Hvala vam. Hvala vam, gospođo Bilbao. Gospodin Keith Taylor je sljedeći. Hvala vam lijepa, gospođo predsjednice. Ja nemam mnogo prilika da koristim riječ endocentrično, ali ta riječ endocentrično je vrlo dobra riječ kada se radi o politici prometa u EU. Ciljevi rodne jednakosti i zajedničke politike EU doživljavaju neuspjeh. Bilo mi je zanimljivo počitati ovo izvješće koje je vrlo dobro po mom mišljenju, gdje govorimo o samoj prirodi prometa. Gdje postoje razlike između žena i muškaraca. E, muškarci više kreću na putovanje sa jednom namjerom, a žene više kreću na opsežna putovanja no ja mislim da je ovo napravljeno za muškarce i usmjereno, napravljeno od muškarca i usmjereno za muškarce, zbog toga je endocentrično. Više vremena žene koriste javni prijevoz ili idu pješice, dok muškarci više koriste automobile. Dakle, postoje različiti, različiti, različite vrste prijevoza koje žene smatraju e, važnima muškarce neke druge. I to ima posljedice na način na koji muškarci i žene putuju, dakle na propisa mobilnosti, muškarci i žene putuju zbog različitih razloga, care, uh, shopping, socijalni kontakti, obiteljske zadaće, mnoge druge stvari. Ali politike koje su temeljene na potrebama muškaraca idu na uštrb žena u našim društvima. Kako bi došli od ovog mjesta gdje smo do mjesta na koju trebamo pristići, treba nam revizija politike Europske unije o prometu i ja se slažem sa ovim pristupom iz studije. Da, da. Bilo mi je zanimljivo primjerice pročitati ovo što tamo stoji o zapošljavanju u kopnenom prometu. Žene koje u Europskoj uniji rade u kopnenom prometu čine samo 13%. To je prije svega cestovni promet. Mislim da je to zapravo naznaka tog izazova koji je pred nama. Moramo potaknuti promjene, a ja predlažem da komisija aktivno promišlja o rodnoj jednakosti, da promiče rodnu jednakost u svim pitanjima koje se tiču prometa u svom nadolazećem radu kao zaključak. Prije godinu dana bilo mi jako zanimljivo kada sam dobio ženskog vozača automobila u Europskom parlamentu i pitao sam ju koliko vas ima u toj službi. Ona je rekla da smo dvije od sto vozača. Mislim da bi ovaj odbor trebao znati da su se stvari promijenile imamo novu flotu Mercedesa 220, imamo novu flotu automobila Alfa Romeo. Zapravo smo povećali broj vozača na 100, a znate što? Još uvijek imamo samo dvije žene i stoga pokrenimo se, napravimo nešto više kako bi postigli stvarnu rodnu jednakost u tom sektoru gdje nam je navodno rodna jednakost e, doista cilj. Hvala vam. Hvala vam, gospodin Taylor. A sada riječ dajem Vim van Kampu. Hvala, predsjednice. Meni je također jako drago što imamo danas ovo saslušanje, no kada se osvrnemo oko sebe po dvorani, ne može se reći da izgleda kao da je ovo ključna politička tema što je razočaravajuće. Svi u odboru za promet uvijek e, puno govore o ovoj temi, no evo kada se o tome konkretno raspravlja onda smatraju da su im drugi sastanci odbora važniji od ovog. U potpuno se slažem sa Jergom Bahom žene moraju preuzeti veću ulogu u europskom prometu, transportu. Mislim da je to savršeno jasno. Ja sam imao dobro iskustvo s tim u Nizozemskoj. Imamo e, žene koje su vozačice lokomotiva i to stvara potpuno drugačiju atmosferu u vlaku, puno je situacija opuštenija, manje napetosti, a te žene naravno jako su profesionalne i rečeno je da se bilježi pomanjkanje osoblja u ovom sektoru. Ja imam pitanje mm, gospođe Weber Švedske i gospođe Tilling. Da li sada pokušamo ostvariti punu ravnopravnost između muškaraca, odnosno jednakost između muškaraca i žena? Mislim da bi to moglo biti teško. Naime, noćni rad je već spomenula gospođa Sender na sreću imamo djecu koju treba odgajati i lako je reći pa i muškarci bi trebali igrati jednaku ulogu kao i žene u ovome, no iskreno govoreći nije baš tako ja, lako reći da bi svi trebali biti jednaki. A imam jedno konkretno pitanje za komisiju. Želi, želimo imati bolje prostore za parking i sigurnije i nadam se da će se i tu poštovati rodno pitanje, jer morate moći e, biti u stanju otići, otići istuširati se u, pod okriljem sigurnosti i koristiti sve te usluge. Zatim tu je i stakleno zvono. Jedna od velikih kompanija u poduzeću, e, kompanija u pod, nizozemskoj koja radi s teglenicama i onda tu su i ove situacije gdje imamo muškarci i žene koje rade zajedno na teglenicama i čitavite koncept apsolutne jednakosti. Htio bih da se tu nešto više kaže o tome i kako to dva e, govornika percipiraju i, bilo bi dobro da se ipak ostane malo realnim. Hvala gospodine Vandenkamp, gospođa Lucy Anderson, izvolite. Hvala predsjednice. Pa kao što vidite na temelju našeg današnjeg sudjelovanja i sudjelovanja izvan ovog eh, saslušanja klub zastupnika SID i ovo je jako ozbiljna i važna tema. Općenito govoreći o rodnoj eh, diversifikaciji, UN eh, tvrdi da će tek po sredinu sljedećeg stoljeća ćemo imati jednakost, rodnu jednakost što se tiče sektora transporta, to će biti znatno nakon toga, po sudeći. Potpuno se slažem s onim što je rekao mm, predsjednik komisije da Just e, ima glavnu ulogu po pitanju rodne jednakosti, ali to ne može biti polazište jer sektor transporta e, doista je na samom dnu po pitanju kvalitete zapošljavanja, a to se nadovezuje na argument koji su izneseni o tome kako to utječe na žene i osobito glede e, radne snage prekogranično. I ako gledate zadnje podatke e, o radnim uvjetima rada, glede svih aspekata kakvoće posla, e, sektor transporta je na samom dnu ili pri dnu. Dakle, ovdje govorimo o dužini rada, o kvaliteti pauza, količini pauza i sve ono što je rečeno o socijalnom okruženju, o maltretiranju, ne želim reći da to ne utiče negativno muškarce, ali osobito negativno utiče na žene i na to da li će žene upustiti i raditi u, tom sektoru ili ne. Što se tiče prioriteta naše kluba zastupnika, općenito govoreći, vraćamo se tu na temu o smo nebrojeno puta razgovarali, dakle kako napredujemo kako napreduje Europska unija o socijalnom e, stupu, o zapošljavanju, a tu ne moraju neke mjere biti ne samo dobrovoljne, već i e, obvezujuće. I tu se nadvezujem na ono što je Georg Bach rekao, gdje su rješenja, što ćemo poduzeti u sektoru transporta, osobito. Dakle, puno toga se može napraviti, osobito glede mogućnosti e, u europskom zakonodavstvu, da imamo diversifikaciju ugovorima i diversifikaciju u javnoj nabavi. Europska komisija može preuzeti čelnu ulogu i treba to napraviti i tu treba napraviti konkretne mete koje će se zadovoljiti u sektoru koji se tiču transporta. Puno toga je napravljeno u brojnim gradovima, osobito diljem Europske unije, transport za London, na primjer. Tu postoji veliki projekt za rodnu diversifikaciju i kao što su to rekli Ines i drugi, pitanje zastupljenosti. Naime, trebaju nam žene koje će biti zastupljene na svim razinama i jako dugo, kako sam ja radila u sektoru transporta, jako često e, u rukovodećim na rukovodećoj razini E, imate situaciju gdje ste sami, e, dakle gdje imate ogroman broj muškaraca i rukovoditelja i skoro nikad nijedan nije, nije žena. Dakle, to je nešto što se može riješiti s konkretnim mjerama i ciljima. Dakle, sve ukupno ovo je jako dobro saslušanje, no trebaju nam e, neke konkretne mjere i trebamo mjere koji će poduzeti dionici sektora transporta, a ne samo iz središnjih, na središnjoj razini. Hvala gospođo Andersen, gospođo Nova, izvolite, imate riječ. Hvala vam lijepa što ste mi dali riječ. Mislim da, sam ja sada prvi govornik iz odbora za žene. Ja sam prepostavljala da je ovo javno saslušanje odbora FAM i odbora TRAN možda e, to nije bilo jako vidljivo. Ja želim jasno reći panelu da e, žene na neki način imaju očekivanja. Naše očekivanja su da nas ne želimo samo da nas se potiče kada e, se negdje nalaze rupe koje treba puniti. Dakle, s jedne strane sam od vas čula da jako manjka stručno osoblje, a s druge strane sam čula da treba pokušavati namamiti žene u taj sektor, tako je barem to bilo u prijevodu, dakle namamiti žene u taj sektor. Ja mislim da žene trebaju e, razumjeti da e, ih se pokušava namamiti u sektor koji trenutno slabo plaća, gdje samo postoje poteškoće i dakle žele nas se tamo namamiti, a sve to onda treba još i dobiti jedan vanjski okvir i nazivati se poticanje zapošljavanja žena. No to nije poticanje žena kada nas se pokušava dovesti u sektor iz kojeg muškarci bježe i to su već neki i rekli kada vidimo kakva je situacija sa vozačima kamiona. Nitko tko ima negdje drugdje mogućnost da se zaposli se želi nalaziti za volanom kamiona. Zašto bi to neka žena htjela učiniti? Mislim da to jasno treba reći. Ja mislim da sam ja doista ovdje jedina iz odbora FAM i želim to reći i kolegama i kolegicama iz drugih klubova zastupnika mi nismo oni koje, e, koje se zapošljava kada stručno osoblje manka, a zatim kada ima višeg stručnog osoblja nas se vraća u kuću. Ali tako se desetljećima već radi. Kada dođe do rata onda žene mogu sve, žene mogu voziti i ratne avione kada je to potrebno, a kada to više nije potrebno onda su suvišne. Dakle, potreba nam je drugačiji pristup toj temi taj načelni pristup. A taj načelni pristup s njim smo svaki dan suočeni u odboru FAM. E, dakle kada znate za kinder jaje, to je jedno jaje sa igračkom unutra, dakle kada u budućnosti to jaje bude ružičasto i da te djevojčice već znaju naprijed da kada kupuju to jaje da unutra nema sigurno mali autić nego da se unutra nalazi neka lutkica. Dakle tu se govori o stereotipima, o dječacima koji dobiju autić, a o djevojkama koje dobiju lutku. I onda se kasnije čudimo ako ne možemo sektor prometa učiniti privlačnim ženama. Ja mislim da žene svakako mogu raditi u ovom sektoru, ali vidimo da ih se i stalno odbija. U Bavarskoj e, postoji e, izreka da žene i e, cvijeće nemaju mjesta na na brodovima. To je užasno glupa izreka, ali to dobro pokazuje da tamo gdje postoji odgovornost, tamo gdje je nešto tehničko, tamo gdje postoje neki veliki strojevi, da, da se tamo žene ne žele vidjeti. I sada se ovdje nevom saslušanju govori da nam nedostaje stručnog osoblja i da sada treba, trebamo žene. To je nedostojno za žene. Žene trebaju dobiti mogućnost da se potiču u svim sektorima, a ne tamo gdje ih nedostaje. Vi ste malo prije rekli da žene ne mogu voziti po noći. Žene svake noći rade u bolnicama svoj posao i tamo nitko ne kaže da to žene ne mogu. Tamo je jako dobro što to žene mogu i tamo isto tako to nekako moraju dovesti u težu sa obitelji i to im uspjeva. Da, točno. E, mislim da ćete mi dopustiti da završimo rečenicu, budući da su svi prethodni govornici bili iz odbora TRAM, ja sam iz odbora FAM, i želim reći da poticanje žena ne znači popunjavanje rupa. Poticanje žena znači sagledati ih u cijelosti, shvatiti njihove sposobnosti i shvatiti dodatnu vrijednost žena za cijeli sektor kada bi se žene više u tom sektoru aktivirale. U budućnosti ja se doista nadam da, da nijedna žena neće početi s radom u sektoru prometa dok se ne poboljša plaća. Jer gdje se nas, nas treba, trebaju stalno u sektorima sa niskom plaćom i e, zato nam nije potreban još jedan dodatni sektor. Hvala na vašem nastupu. U svakom slučaju e, s velikim zadovoljstvom čekam e, konkretne prijedloge odbora FEM kako bismo doista po, uspjeli podići razinu rasprave sada. Predam riječ kolegici Krespanter, izvolite. Hvala vam. Marija je već e, mnogo toga što sam ja htjela reći. Ja nisam u odboru za žene, ali načelno vidim tu određen problem. Ne samo u sektoru prometa, već i općenito u onim sektorima u kojima se traži sudovanje žena. Već smo govorili o duševnoj ulozi. To je jedan veliki problem za sve stručne sektore, ne samo za sektor prometa, zato što je slika žene da je takva da je ona doma, da joj se povjeruje reproduktivni zadaci i mi znamo da e, kada se u društvu više govori da žene treba raditi u socijalnim područjima, muškarci u tehničkim područjima, to već počinju u školi kao način razmišljanja i on, dok to vrijedi onda ćemo morati poticati žene u drugim područjima, muškarce u drugim područjima da dakle se mogu stručno razvijati i dobiti odgovarajuće poslovne kvalifikacije. Isto tako jedan važan problem je e, skrb o djeci, kako da žene odlaze na posao ako ne znaju da, su, da se neko dobro skrbi o djeci, e, da postoji stručna skrb za njihovu djecu. I još nešto smo već spomenuli, mm, ja sam u odboru TRAN i moram reći da e, ovaj sektor jednostavno nije trenutno u potpunosti razvijen. Nedostaje nam mladih e, radnica, to dakle nije niti privlačno za ravnotežu težu obitelji, niti je privlačno za plaću. Zašto bi si žene to napravile? Zašto bi radile u tom sektoru kada najčešće kvaliteta radnog mjesta nije takva da ih privuče i radije bi radili u drugim područjima. Tu dakle imamo još mnogo posla, neovisno o tome radili se o ženskoj temi ili o radnoj temi. Mislim da bi cilj trebao biti da postignemo razvoj na svim razinama. Naravno da su žene jako potrebne na svim razinama u tehničkom i u socijalnom, e, socijalnim područjima, ali zbog toga mislim da trebamo imati konkretne prijedloge za sve, za žene i za muškarce kako bi taj sektor prometa općenito postao privlačniji i kako bi se isplatilo raditi u tom sektoru. Hvala. hvala. Sada se obraćam stručnjacima Brojno pitanja postavljena. Istina kako pomjeriti privatni i profesionalni život, kako kvalitetu rada i jamstva. Nekolicina je spomenula tu želju da se privuče žene u sektor koji nije privlačan. Dakle, kako e, se nadovezati na školovanje u sektorima u kojima se kaže dakle da žene mogu evoluirati. Bilo je riječi o kvaliteti rada. Mislim da nije bilo dovoljno riječi o pravim odgovorima, odnosno pravim pitanjima, jer u jednom trenutku Pim van den Kamp je postavio sljedeće pitanje, naime, da li ćemo imati neke kvote, da ili ne, jer danas u politici u različitim zemljama postoje te kvote pari, e, jednakosti, dakle, ako ćemo imati kvote, kako ćemo onda sankcionirati poduzeća koje ne poštuju pravila igre, na primjer u sektoru transporta, a znamo da i u poduzećima danas, evo kad gledamo e, udio u jednakosti plaća ili udio zastupljenosti žena u upravnim odborima, gdje su žene, dakle, na rukovodećim mjestima i kako ćemo to sankcionirati, dakle, hoćemo li, hoćemo li ići tom smjeru ili drugom. O tom uopće nije bilo riječi, a spomenuto je, na vašem, tijekom vašem izlaganja spomenuli ste nasilje prema ženama. E sada, i po tom pitanju se želim obratiti Europskoj komisiji i želim reći da je to jedno od ključnih pitanja, pitanje nasilja prema ženama, zlostavljanje, maltretiranje, narušavanje uvjeta rada, to nasilje je često i seksističko. Ja sam imala, naručila jednu studiju gdje se vidi da veliki broj žena koje rade u javnom prijevozu su barem jednom bile žrtvom agresije i to utemeljene na njihom spolu. Zatim, i dalje što se tiče nasilja, nasilje e, prema ženama u javnom prijevozu, to je katastrofalna situacija. Kit Taylor je rekao da žene e, više koriste javni prijevoz, to je jasno, no Evo, ja sam našla jednu studiju jednog francuskog instituta, objavljenu prije tri mjeseca, gdje stoji, slušajte dobro, 100% žena koje koriste, dakle 100% žena koje koriste javni prijevoz su barem jednom u životu bile izložene maltretiranju u javnom prijevozu i to bile su predmetom seksističkih e, nastaja. Dakle, ovdje imamo jedan baš veliki problem. Dakle, sad ću vam dati riječ da odgovorite na ova pitanja. Ako ne budete dovoljno imali vremena, onda nam možete poslati pod ostale odgovore mailom, ali sada svakome mogu dati po dvije i pol minute kako bi se odgovorili na sva posljedna pitanja. Izvolite imati prve riječ. Hvala predsjednice. Dopustite mi da kao prvo na njemačkom se osvrnem na neke od tema koje su spomenule gospođe s lijeve strane. Naravno da nisam imala prilike čuti njemački prijevod, ali ono što sam ja rekla vezano uz mlade, a među njima i ženske osobe koje treba privući u sektor prometa, bilo je to da taj sektor, taj sektor čije ime ja govorim, a to je sektor unutarnje plovidbe, da želi poboljšati svoj imidž. Dakle, riječi je u taj sektor, e, ne, e, o tome se ne radi. Taj sektor sam sebe želi učiniti e, privlačnima kako bi bio atraktivniji za mlade, E, izučene osobe za osobe iz drugih sektora koji se prebacuju za različite zaposlenike. Često se, kada se govori o prometu, misle samo na cestovni promet. A promet e, to unutarnja plovidba, nudi jako kvalificirana slučajna radna mjesta. Osim samostalno zaposlenih koji rade u tom sektoru, koji žive na svom plovilu i tamo muškarci i žene imaju jednake kvalifikacije i se upravljaju brodom a e, unutarnja plovidba nudi dakle inače i visoko slučajna radna mjesta nudi i mogućnosti e, usavršavanja i na tome se sada isto tako radi E, uzi ovaj prijedlog o prepoznavanju e, stručnih kvalifikacija što bi nam omogućio e, da, da, zapošljavamo ljude sa različitih mjesta iz Europske unije. Zatim isto tako što se tiče direktive o radnom vremenu, o radnom vremenu u sektoru unutarnje plovidbe, tu smo rekli da ćemo promijeniti važeća pravila kako bismo tada radna mjesta učinili sve privlačnijima. Mislim da baš kada se o tome govori, unutarnja plovidba mnogo toga zapravo nudi ženama kako bi im upravo ponudili kvalitetna i stručna mjesta. To je mm, sektor gdje jak naglasak stavljamo i na stručno savršavanje, tako će biti u budućnosti. Što se tiče rješenja, o tome se govorilo, pa mi e, smatramo da bi se to trebalo e, dakle, započeti već od škola, a kao drugi korak, a to je ovaj novi prijedlog o stručnim kvalifikacijama, je taj da nakon rada primjerice na jednom takvom e, plovilu se osobama nudi i mogućnosti e, nastavka rada u kopnenom prometu. I tu mislimo da naš sektor nudi zanimljiva rješenja, posebice i za žene koje su visoko obrazovane kako bi nastavili raditi u, sektor, u tehničkom odjelu ili u e, logističkom sektoru. To je vrlo zanimljiv aspekt. Osim toga, unutarnjoj plovidbi nam isto tako nedostaje stručnog osoblja i na tome također radimo sa svim socijalnim partnerima. Hvala. Hvala sada ima gospođa izvolite. Evo ja ću najprije odgovoriti na pitanje koje je postavio gospodin Van Kamp kako daleko želimo ići u e, jednakosti u transportu. Ključno pitanje nije da bude pola-pola, 50% muškarac, 50% žena u sektoru u kojem je ključno stvoriti okolnosti kako bi ljudi mogli imati jednakost. Većina sektora u današnjem svijetu pruže, pružaju mogućnosti muškarcima prije nego ženama. Dakle, u tome je problem. Ne stvaramo okolnosti da se jednako sudjeluje u određenim zanimanjima. E, mi vjerujemo u zakonska rješenja, jer ove blage mjere su u povojima. Čak i, evo, ja se bavim e, cestovnim transportom i znamo koliko je važna stvar provedba pravila. Dakle, koja su rješenja za zakonodavni okvir? Kako bismo, nažalost moram reći, sve se svodi na poduzeća i e, radna mjesta. Dakle, kako bi se moglo poticati stvaranje, odnosno razvoj e, e, planova jednakosti na razni poduzeća. Trebamo imati zastupljenost na raznih poduzeća kako bi se omogućilo provedbu tih planova i moramo također imati instrumente koji će funkcionirati, a ključna riječ je socijalni dijalog. Drugi govornici za ovim stolom su također na to ukazali, ukazivali. Dakle, socijalni dijalog, ponavljam, postoje države članice Europske unije gdje uh, je nemoguće osnovati sindikat nekom poduzeću ili govoriti o rodnoj jednakosti Mislim, to je pitanje socijalnog dijaloga i pitanje iznalaženja rješenja na razini poduzeća, dakle, kako bi smo imali e, smjene koje će biti naklonjenije ženama ili muškarcima. I ako nemate sugovornika na razini poduzeća, kako želite o tome razgovarati i poboljšati situaciju? Dakle, u svakom slučaju zaključno želim reći da doista se u potpunosti slažem da žene ne trebaju biti e, slučaj u ovom e, radu. Hvala vam, gospođo Tilin. Gospođo Weber, izvolite. Hvala. Ovo je bila doista jako zanimljiva rasprava i ovdje se radi o globalnom pristupu koji nam je potreban. Nema ovdje lakih rješenja. To je kao staromodni način e, razvoja fotografije, kao što moj tata radio, e, treba to umočiti u neku tekućinu, jednom se nešto pojavi, drugi put još imamo jasnu sliku i treći put dobijemo pravu situaciju, pregled i mi sada e, radimo na tome. Gospodin Van den Kamp je pitao da li želimo apsolutnu jednakost spolova. Pa mi tražimo tako društvo da to je konačni cilj, to će biti izgrađeno korak po korak, a ne e, jednom mjerom na brzinu. Dakle, trebamo biti svjesni svih e, mogućnosti izbora koje radimo i potpuno slažem sa prethodnom govornicom, treba nam socijalni dijalog, dijalog između privatno i javno partnerstvo, to trebamo zajedno raditi i ne postoje rješenja koja se mogu naći na poduzećima samo na jednoj strani, dakle moramo to sve zajedno uraditi, ne, može to Europska unija ili države ili poduzeća sami donositi rješenja. E, gospođa jala Sender e, je napustila e, prostoriju, odgovorit ću mailom, e, tiče se statistike, statistika je dosadna, ali to je nešto što je jako važno, tu treba sagledati brojke jasne i ja ću se obratiti po pitanju ovih putovanja na velike udaljenosti. No to sve utječe na nas, na prave uvjete rada, e, ravnotežu između privatnog i pravnog, e, profesionalnog života, kao što ste vi spomenuli gospodin Bach, e, dakle da li trebamo naći tražiti rješenja na lokalnoj ili globalnoj razini. Dakle, evo, sa zadovoljstvom ću nastaviti sudjelovati u ovom dijalogu s parlamentom i vama kao donesiteljima, kao političarima. Hvala vam što ste me pozvali u svakom slučaju. Hvala vama. Ovo je jako rijetka situacija, ali evo imamo muškarca koji će imati završnu riječ. Hvala. Najprije ću nastaviti odgovoriti na jedno jako precizno pitanje gospodina Baha o pilot projektu i privlačnosti transporta. Nažalost, možda ću vas malo razočarati. Nemamo, kak stvari sad stoje, jako pozitivnih rezultata oko ovog projekta. Ovo je jako kratak projekt, to se treba znati, traje samo nekoliko mjeseci konzultant koji je jako dobar, tu možete biti sigurni. Napravio je inventar uh, u alata koji su na raspolaganju, zatim imamo etapu prikupljanja i ispitivanja, istraživanja uh, mladih muškaraca i žena kako bismo znali kako oni percipiraju uh, zanimanja u sektoru transporta i koja su njihova očekivanja. Dakle, mi smo tek u toj fazi i zato kažem da nemamo ništa pozitivno, jer izgleda da percepcija transporta nije toliko loša kao što se moglo pomisliti, no čekamo potvrdu. U svakom slučaju rezultati će e, biti raspoloživi jako brzo. Gospođa Ajela Sender, koja više nije tu i koja je E, izrazili svoje žaljenje što povjerenica nije nazočna. To samo želim reći da to ne znači da ona nema, da, ova rasprava za nju nije interesantna. To smo već pokazali i dokazali. Da to meni tako. No, rečeno je da imamo puno žena, diplomiranih žena, a bilo je... Dakle, ne možemo očekivati čuda da događaju. Naime, imamo 3% žena koje su vozači lokomotiva i vjerojatno nikad neće biti više od 50%. Uh, postoje neka zanimanja koja zahtijevaju neke digitalne druge sposobnosti koja će, koja će privlačiti uvijek više žena. Zatim pitanje o sigurnim parking, parkiralištima. Postoji jedan širi aspekt koji smo, s kojim smo se često susretali, a to je pitanje sanitarnih instalacija koje općenito govoreći nisu prilagođene ženama. To se tiče radnog, radnih mjesta najčešće, ali to je jedna dodatna e, mjera koja odvraća žene, na primjer ti sigurni sigurna mjesta za parkiralište što se tiče dakle, vozača kamiona, vozačica. Postoje također i mogućnosti financiranja posredstvom eh, transeuropskih eh, mreža koje bismo trebali analizirati. Ja bih što se tiče kvota, mi razmišljamo o tome trenutno, ali to pitanje je iznimno složeno, barem kada je riječ o kvotama, jer situacija je drugačija, ovisno o kojem se e, vidu prijevoza govori. I naravno moramo tu i sagledati druge probleme, kao što su e, E, dobrovoljni ciljevi koje treba ostvariti i isto tako indikator, pokazatelji koje treba uspostaviti. Dakle, trebamo i o tome razmisliti. Ovo je dinamičan postupak, dijalog koji tek počinje, tako da vas molim malo za vaše razumijevanje, jer mi smo doista tek prije godinu dana počeli se baviti ovim pitanjem i nadamo se da ćemo što prije uspjeti doći do zaključaka. Hvala. Zaključno, evo, naravno, predajem riječ i dajem jednu minutu našem izvjestitelju. Izvolite, gospodine Nilsen, imate riječ. Evo, treba mi samo minuta, ovo je bilo doista jako zanimljiva rasprava, imamo brojne, brojna mišljenja koja su iznesena i da, došlo do zaključka da ovaj sektor mora biti privlačan, a to znači da trebamo sagledati i socijalne probleme, socijalna pitanja, što je to što nude poduzeća. Dakle, mislim da treba povezati ovo pitanje uz druga pitanja kojima se radi na ovom odboru i odboru za zapošljavanje, jer trebamo imati radna mjesta koja će biti prikladna za sve. Ako to ne uspijemo, onda nećemo iskoristiti priliku da učinimo ovaj sektor jednakim za muškarci i žene i boljim za muškarci i žene. Dakle, najljepša hvala i ja se nadam da će ona sa drugim saslušanjima i možda bismo mogli trebati sagledati neke jako dobre primjere gdje ih možemo naći i kako ih širiti. Najljepša hvala. Hvala vama, gospodin Nilsen. Nasrećimo ćemo s radom, suradnju sa eh, odborima FEM i EMPL. Želim zahvaliti svim našim stručnjacima koji su nam omogućili da napredujemo u razmišljanju ka jako konkretnim eh, rješenjima kako bismo sutra u transportu, e, kako bi bilo logično i normalno i umirujuće da žene jednako participiraju. Najljepša hvala, nastavljam s radom u tri poslje podne kako bismo nastavili s radom u okviru odbora TRAN. Hvala svima i hvala prevoditeljima. Naravno i vas rasno zanima mjesto žena u transportu. Hvala još jednom.